Bonjour à tous. Si vous le voulez bien, nous allons reprendre nos travaux que nous avons. Dobro jutro svima. Ako se slažete, možemo nastaviti sa poslom kojeg smo prekinuli jučer na večer. L'ordre du jour appelle euh, ce matin le point 16. Imamo točku na današnjem dnevnom redu broj 16. Tu se radi o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji su predviđeni sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Madagaskar. Naš kolega Louis Michel je izvjestitelj za naš odbor za ovo izvješće i odmah ću mu predati riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Sretan sam što sam izvjestitelj u ime našeg odbora za ovaj sporazum i protokol koji određuju ribolovne mogućnosti za Europsku uniju na teritorijalnim vodama Republike Madagaskara. U ovom sporazumu imamo velike mogućnosti vezano uz gospodarstvo Europske unije, ali i za Madagaskar. Madagaskarski otok je treći najveći otok na svijetu e, po prirodnim resursima, ali i po ljudskim resursima, te stoga Madagaskar ima veliki potencijal, no kao što znate, ta je zemlja jedna od najslabije razvijenih e, zemalja, gdje je najslabiji razvoj stanovništva. Imamo siromaštvo, nesigurnost hrane, nedostatak zdravstvene njege, smanjen pristup obrazovanju, razvoj ribolova, je jedan važan sektor za, tu, za taj otok i to je bitno i za održiv gospodarski razvoj Madagaskara. Ovaj sporazum, ovaj protokol omogućit će nam da pojačamo politički dijalog i gospodarsko partnerstvo u skladu sa okvirom iz zajedničke ribolovne politike omogućeno nam je da imamo e, zajednički okvir za e, održiv ribolov i za održivo korištenje pomorskih resursa u smislu ostvarivanja sigurnosti hrane. Isto tako nam omogućava da se borimo protiv um, suvišnog uh, odbacivanja i uništavanja stokova riba, a svakako da se ovdje radi prije svega o raspravi o tome kako to postići. Isto tako želimo imati bolja znanstvena saznanja o stanju ribljih stokova, to nije slabo pitanje, to je vrlo važno pitanje. Isto tako imamo tu eh, i određene propise o ljudskim pravima i o vladavini prava i stoga je za EU ovo prilika da Republiku Madagaskar potakne da se približi Europskoj uniji, prije svega kad se radi o članku broj 9 eh, naših ugovora veznih uz ljudska prava, uz vladavinu prava i uz dobro upravljanje. Uloga tih eh, aspekata je vrlo važna za dobro provođenje sporazuma imat ćemo i financijski doprinos e, koji će biti od za za uspjeh tog sporazuma. Provedba sporazuma omogućit će nam da poboljšamo stanje s ljudskim pravima, sa pravima radnika, jednakosti spolova i da se borimo protiv nezakonitog rada djece e, u okviru ribolovnog sektora na otoku Madagaskaru, što je i dalje vrlo velik problem. To nam isto tako omogućava da potaknemo konkurentnost i raznolikost ribolovnog sektora u Madagaskaru. Europska unija bi trebala poticati svoje, svoja plovila da kao radnike uzmu lokalne ribare i da eh, isto tako potaknu preradu ribe na samom otoku. Madagaskar treba isto tako u svrhu provedbe ovog sporazuma pojačati svoj porezni sustav za sektor ribolova. To partnerstvo bi također trebalo ustanoviti e, okvir za financijski doprinos, za financiranje znanstvenih istraživanja, za nadzor i kontrolu i za borbu protiv nezakonitog ribolova. To će biti zanimljivo. Zatim isto tako vidjeti kako se može koristiti e, fond za razvoj kako bismo imali održivo upravljanje ribljih stokova. E, imamo 700.000 e, eura koje je određeno za znanstveno istraživanje i za očuvanje ribih stokova. To bi trebalo isto tako biti iskoristno za poticanje zanatskog ribolova. E, prije svega se kod ovih ribih stokova radi o ribim stokovima mladih riba. To je prilika za europske brodove da posluju, ali da poštuju i godišnje na granice. To će omogućiti svima da sudjeluju u postupnom jačanju tržišta i u razvoju u okviru jedne humane i humanizirane globalizacije. Eto, hvala vam lijepo gospodine izvjestitelju. Želi li netko uzeti riječ? Da, kolega Nojzer. Uh, thank you very much. Hvala vam lijepa. Naš e, e, izvjestitelj Louis Manges Moncourt ne može danas biti ovdje pa ću ja e, ga zamijeniti. Naša skupina dijeli preporuke izvjestitelja. Hvala Mišelu na objašnjenjima, a mislim da ste objasnili i sve argumente za prihvaćanje ovoga sporazuma. Preporuka jest da moramo imati jedan novi e, port protokol e, i jedan novi sporazum o partnerstvu u ribarstvu između e, Europske zajednice i Madagaskara. On je u skladu sa održivim ribarstvom i ne ugrožava resurse tuna i drugih vrsta. To će omogućiti nastavak borbe protiv nezakonitog e, i e, e, neprijavljenog ribarenja. Zato moramo naglasiti veliki napredak u e, Madagaskaru što se tiče institucionalizacije i strukturiranja industrije ribarstva. Isto tako trebamo imati propise za uvoz i izvoz resursa koji se temelje na ključnim e, propisima Europske unije koji će osigurati zaštitu potrošača. I zadnje, ali ne posljednje, ne manje važno, u Madagaskaru se situacija poboljšava od 2013. kada su bili e, predsjednički izbori i taj sporazum će i dalje davati e, pozitivan input i e, osigurati dobru klimu za dijalog i partnerstvo te ojačati stabilnost u toj zemlji kao što je to utvrđeno u sporazumu iz Kotonua i zato mi potpuno podržavamo mišljenje izvjestitelja. Hvala, dragi kolega. Gospođa Ubuš ima riječ. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, Louis Michel, na ovom vrlo važnom izvješću vezano za ribarstvo. No, mi zeleni imamo jedan problem. Prošli protokol za Madagaskar odredilo je kvotu od 200 e, tona za morske pse, a sada se ono povećalo na 250 tona. A mene zanima na kojim znanstvenim osnovama je povećana ta kvota i možemo li uopće zajamčiti održivost ribolova kad imamo takve kvote. Također se u protokolu kaže da čim se ta kvota iscrpi da se treba zaustaviti e, lov na morske pse. Znamo li koliko je morskih pasa ulovljeno u okviru proteklog protokola uopće. Problem e, postavljanja kvote za morske pse je za nas jedan temeljni problem u ovom izvješću. E, kada govorimo o razvoju, je to isto tako i povezano sa dosljednošću naših politika. Možemo i doista zajamčiti da e, neće biti pretjerani ribolov na Indijskom oceanu, čemu će sudovati Madagaskar, da će se time naštetiti lokalnom stanovništvu i e, morskim resursima, to je jedno pitanje za nas, jedno drugo pitanje. Ti ribolovni sporazume koje sklapamo na bilateralan način nose sa sobom taj problem da zapravo postoji velika migracija riba geografski gledano i ako bilateralno gledamo nove sporazume može doći do toga da jedna država nema štete od nečega ali da to nanese veliku štetu drugoj državi jer su ribe primjerice migrirale. Možemo li dakle gledati možda te sporazume u jednom širem kontekstu kako bi doista mogli zaustaviti pretjerani izlov ribe. Merci, madame. Hvala vam. Sad ću ja preuzeti riječ. Vrlo, vrlo kratko. Kako bih našem izvjestitelju rekao da imamo moju potpunu podršku ovom izvješću i isto tako da kažem da su pučani za to da se sklopi taj sporazum o ribolovu. To treba dovesti do gospodarskog razvoja Madagaskara kao što je i naznačeno u izvješću, a i kako je se rekao u uvodnim izjavama. U redu, sada ću predati kratko riječ komisiji. Gospodin Danijelo. Merci, monsieur le euh, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Što se tiče komisije i ovog protokola kojeg smo postigli nakon pregovora sa Republikom Madagaskarom, e, možemo reći da je to ravnotežan sporazum i da će od njega imati korist kako Europska unija, tako i Republika Madagaskar. Kako, se, kako što se tiče održivosti morskih resursa, ali isto tako i što se tiče razvoja stanovništva na Madagaskaru to pruža mogućnost 90, 94 europskih plovila da eh, love ribu na teritorijalnim vodama Madagaskara, ali isto tako imamo i odbor za tunu u Indijskom oceanu koji je tu uključen, što znači da je taj sporazum podređen pravilima upravljanja o kojima raspravlja taj odbor koji eh, je zadužen za nadzor ribe tune i povezanih ribljih vrsta u jeskom oceanu. Što znači da sve ove mjere održavanja ribljih stokova su nešto o čemu se raspravlja i e, što, čega se trebaju pridržavati sve ugovorne strane tog odbora, a Europska unija i Madagaskar su sastavni dio tih tijela. Kao Europska unija i kao Madagaskar mi moramo primjenjivati sva ta pravila vezanih uz održavanje ribih stokova. Što se tiče održivosti, okvir koji je naznačen u ovom protokolu dopušta nam da zajamčimo da će se sve mjere očuvanja ribih stokova primjenjivati od strane svih, dakle kako madagaskarskih tijela, tako i nas. Mogućnost koju nam pruža ovaj protokol je taj da zapravo Madagaskar može pojačati svoju ulogu u okviru tog odbora za tunu, ali su tako i pojačati nadzor i kontrolu nad svojim ribljim stokovima. Ovaj financijski doprinos od 700.000 eura godišnje bit će posvećen e, financiranju na, e, Centra za nadzor e, nad ribnim stokovima u Madagaskaru, a isto tako će jedan određen dio otići i na tijelo za mm, pomorsko sanitarne kontrole. To će omogućiti Madagaskaru da odigra svoju ulogu na dobrobit sve države, ali i u cijeloj toj regiji, prije svega kada se radi o mm, nezakonitom, nereguliranom i neprijavljenom ribolovu. Tu je Madagaskar vrlo važan u toj borbi i e, kada se radi o ribolovu to u toj regiji Indijskog oceana. Na posljedku mi smatramo da u tom sporazumu uzimamo u obzir i sva, sve, sve okolišne izazove za Madagaskar, e, ribolovni sektor, će dobiti poticaje za razvoj zanatskog ribolova. Neke odredbe u tom sporazumu omogućuju nam da uklonimo sve mogućnosti sukoba između e, europske flote koja mora loviti dalje od 20 nautičkih milja od obale i zanatskih ribara u Madagaskaru koje će e, bliže obali riboloviti. Isto tako E, to će biti korisno zato što će Madagaskar imati više e, poreznih primanja koje će e, zaprimati ministarstvo ribarstva. Dakle, kada se zaprimaju porezne pristupe, onda to ide to ministarstvo što nam omogućava da potaknemo Madagaskar da potiče sve ribarske aktivnosti kako na moru, tako i na kopnu. Što se tiče prve godine, kada će se spominjati protokol, tu će se za Europsku uniju za prije svega raditi o tome da e, ćemo se baviti zanatskim e, ribolovom, jer Madagaskar nema podatke o broju plovila, o broju ribara, o e, kvotama kad se radi o zanatskom ribolovu, a to će isto tako nam pomoći da ostvarimo veću sigurnost na moru kada se radi o sigurnosti plovila, ali i posade te će Madagaskar moći stvoriti bogatstvo tako što će moći bolje iskorištavati svoje pomorske resurse. Isto tako ćemo imati naknade i financijski doprinos za ulazak europskih plovila u te vode, ali ne samo to. Imamo i imamo trenutno 2000 500 ribara koji su na europskim plovilima i koji sudjeluju u ribolovu na tim, um, na tim područjima. Otprilike 50 dolazi iz zemalja AKP-a, a 10% p-a, ribara su madagaskarski državljani, što znači da uh, će ovo povećati njihov udio, a isto tako će europska plovila moći potaknuti daljnji razvoj luka. Najveća luka u Madagaskaru je trenutno u takvoj situaciji da recimo španjolska plovila iz Europske unije tamo redovito pristaju, a otprilike 15 tisuća tona ulova tune koje europski ribari love na tim područjima idu zatim na Madagaskar kako bi se preradili, e, kako bi se izvršila, e, izvršilo pohranjivanje. To će dakle doprinijeti razvoju, ekonomskom razvoju naše flote, ali isto tako ćemo poput ovog sektorskog razvoja i financijskih doprinosa osvojiti e, određene koristi. Stoga mislimo da je ovaj sporazum nešto što ima uzajemne koristi za obje ugovorne strane. Eto, to je gospodine predsjedavajući ono što sam vam mogla dati kao informacije danas jutro. I samo da nadopunim ono što je rekao moj kolega iz glavne uprave Mare. Iz glavne uprave DEFCO možemo reći da je Madagaskar jedan važan partner za regionalnu suradnju koju smo ustanovili prije nekoliko godina u okviru glavne uprave DEFCO. Trenutno imamo veliki regionalni program koji se zove Smartfish, pametna riba, koji se tiče upravo upravljanju e, ribama na Indijskom oceanu. To je program koji sadržava e, jedan dio o kontroli i sokova stokova, ali isto tako i e, jedan dio koji se tiče borbe tih zemalja protiv nezakonitog riba, ribolova. I stoga Madagaskar uh, namjerava sada provoditi zajedničke Eh, akcije nadzora gdje, na kojima će sudjelovati ne samo njihovi državljani nego i državljani iz regije eh, i to je nešto što je primjer suradnje koju financiramo iz dakle, uprave DEFKO. Samo da, ako mi dopustite, nisam odgovorio na pitanje gospođe Bush što se tiče ograničavanja kvote za morske pse u prošlom protokolu nismo imali gornju granicu, imali smo unutarnji propis Europske unije s kojim smo htjeli e, doista na 200 tona ograničiti e, ulov morskih pasa kada se radi o europskim plovilima u madagaskarskim vodama. Sa Madagaskarom smo radili na ovom protokolu 2015. do 2018. godine tako što smo rekli da e, želimo zaštititi baš te vrste morske pse jer to je ono što e, prije svega španjolski, španjolska plovila često love. Sada imamo propise koji sadrže određenu zabranu, a imamo osim toga i propise odbora za tunu koji se odnose na neke riblje vrste koje love naši ribari. U tom protokolu imate i popis morskih pasa čiji, čiji ulov i zadržavanje na brodu je zabranjeno postoje samo dvije vrste morskih pasa koje se smiju loviti, a to su one dvije vrste za koje je Međunarodni odbor rekao da kada se radi o količini, o njihovom stoku, da je taj stok dosta, dosta dobar i to bi onda dopustilo isto i ulov koji bi nam dopustio da smanjimo njihovu smrtnost kada se ulovi takva riba koju ne smiju zadržavati na, broju, na brodu. 250 tona, to smo izračunali na temelju um, prijašnjih ulova između 2007. i 2013. Provjerili smo dakle sa madagarskim vlastima te količine i to je neki prosjek koji smo izračunali, ali treba znati da u svakom slučaju ako želimo upravljati e, indijskim stokovima morskih pasa, što je velika migracijska riblja vrsta, onda Europska unija mora redovito kontaktirati odbor za tunu u Indijskom oceanu, a isto tako bi e, trebalo ne samo u vodama, nego na subregionalnom području donijeti odredbe sada imamo vrlo strog okvir o ulovu morskih pasa, isto tako i o, označavanju. Kao što znate, polovica ulova morskih pasa koje love ne europska plovila e, nisu prijavljeni, a kada se oni prijavljuju često se ne zna točna vrsta morskih pasa. U svakom slučaju ove riblje vrste su isključene iz ulova za našu flotu, oni imaju zabranu za ulov i ako dođe do ulova onda moraju ih održavati na životu u vodi. Postoje neki zaživački projekti koji se bave upravo time, a naš protokol jamči održivo iskorištavanje i daje vrlo stroge propise za određene riblje vrste um, i moram reći da koče koje su opremljene prije svega su opremljene za tune i zapravo ne žele, ne žele se s njima loviti morske pse. I stoga moram reći da mm, većina ribara zapravo ne cilja na tu riblju vrstu. Eto, to je ono što sam ti reći. Hvala vam komisija za vaše javljanje. Gospodin izvjestitelj ima riječ. Hvala. Hvala onima iz kluba zastupnika koji su mi izrazili podršku za moje izvješće, ali isto tako želim prije svega zahvaliti predstavnicima komisije i glavne uprave DEFKO što su vrlo precizno i istotno govorili na ova pitanja. Mislim da je to e, vrlo dobar primjer. Zahvaljujem na njihovom doprinosu. Osim toga, nemam ništa za dodati jer smo mi, ja mislim, s ovime u potpunosti dobro odgovorili na potrebe odbora DEVE. Hvala vam. Zaključit ću tako što ću vas obvesti o tome da nema mogućnosti ulaganja madmana. na ovo izvješće jer se radi o davanju odobrenja i da ćemo ovome glasovati na sastanku našeg odbora 1. lipnja. Eto, onda smo završili s ovom točkom. Prevražim da sada pređemo na 17. točku našeg dnevnog reda. Elle Donc je Možemo nastaviti. Možemo preći na točku 17. Radi se o rješavanju glavnih uzroka izbjegličke krize u podsaharskoj Africi i doprinos razvojne suradnje. Tu ćemo držati razmjenu mišljenja sa gospodinom Genetskom. On je šef misije i CNPD-a i direktor programa Mju bolje. posljedna točka se tiče dakle, ovih tragedija na Sredozvom moru prije nekoliko tjedana i dana. Imali smo jednu tragediju sa više od 800 smrtnih slučajeva blizu Italije prije nekoliko dana talijanske nadzorne službe su ponovno morale intervenirati kako bi spasili 6000 osoba, a ovom tjedan imamo nažalost 40 smrtnih slučajeva. Imamo stotine ljudi kojima su e, talijanski službenici skočili u pomoć nakon što su 12, sati 12 dana proveli na moru. Stoga smo htjeli staviti ovu točku na naš dnevni red budući da se tu radi o glavnim uzorcima e, što se tiče ove migracijske krize i ovih država iz koje dolaze najveći dio migranata. Kada oni ne bi imali toliko problema, imali bi bolji razvoj, bolje bi se razvijali i bilo bi manje migranata. Ali se o tome dakle, da vidimo koji su uzroci patnje tih ljudi e, i da im pružimo nadu za bolji život u njihovim državama. Treba iskorijeniti siromaštvom Izazovi su stoga mnogobrojni i raznoliki kada se radi o tome, a 1. travnja smo već organizirali zajednički sasanak za razmjenu gledešta s odborom Libe, vrlo konsultnak veznih uz e, migracijske tokove. Prije nego što započnemo s našim raspravom, mogu pozdraviti u ime komisije gospodina Ralfa Genecka, šefa briselske misije e, za međunarodni razvoj iz ICNPD-a, kao što sam na početku rekao, a također je među nama gospodin Ole Kereta iz iste regije, e, iz iste organizacije koji je zadužen za operativno provođenje programa MIR. E, gospodo, želim vam se našu dobrodošlicu. Sada vam, gospodine Gensu, mogu predati riječ kako bi time uveli našu raspravu, da nam predstavite s čime se bavite. Izvolite. Dobro jutro, kao prvo e, dobro, jutro predsjedatelju i zastupnicama u Europskom parlamentu što su me pozvali kao e, predstavnika Međunarodnog centra za razvoj migracijske politike, to jest NCPM. E, samo želim reći tko smo mi, što mi predstavljamo. Mi smo međunarodna organizacija, imamo 15 e, država članica, naše vlastite države članice. Nismo zagovaračka skupina, nismo organizacija civilnog društva. Mi imamo naše vlastite države članice i naš mandat je da damo usluge naši, pružamo usluge našim državama članicama i e, putem donatora. Isto tako se usredotočujemo na sve na sva područja kada se radi o migracijama, provodimo istraživanja, izgradnju kapaciteta i olakšavamo politički dijalog. Mislim da sva ta tri elementa su jako mjerodavna za ovu današnju temu. Ukratko ću samo spomenuti ovdje u evropskim institucijama mi smo važan dionik u e, provođenju e, projekata koje financira Evropska unija u susjedstvu Evropske unije, ali i dalje od toga, dakle u Africi, a Evropska unija je u stvari naš najveći donator. Vrlo kratko bih želio reći što ICMPD jest. Ono što bih e, želio bih vam dati e, malo e, stvari o kojima morate razmišljati o ovoj temi koja je izrazito mjerodavna za ono što se sada događa na sredozemlju i da pokušamo uspostaviti ravnotežu između samih komentara i područja na kojima se može djelovati. Započeo bih sa E, ovim e, naslovom koji je stavljen na dnevni red mislim da postoje tri glavna pojma koja se tu, e, koja su tu važna. Glavni uzroci, izbjeglička kriza i doprinos razvojne suradnje. Dakle, glavni uzrozi analiza onoga o čemu govorimo je izuzetno važna. Ako analiza nije točna, onda niti naš odgovor neće biti prikladan. E, zadržavanje na ovome nije u namjeri da se provode istraživanja ili da dugo komentiramo taj fenomen, nego je to jako e, mjerodavno ako možemo vidjeti što je zapravo doprinos razvojne suradnje. Ako govorimo o glavnim uzrocima, onda zaista moramo biti precizni u našoj raspravi i vidjeti govorimo li zaista o vrlo onom prvom trenutku kada se događa raseljavanje. Isto tako što je to izbjeglica, odnosno izbjeglička situacija, radi se o prisilnom e, preseljenju. I što uopće navodi ljude da se sele iz onoga što možemo nazvati svojim domova? Što je to dom? Mi vidimo da se ljudi e, sele i iz izbjegličkog e, kampa koji je trebao biti u stvari rješenje koje je blizu njihovog E, njihovih domova i njihovih zajednica. Zato moramo paziti što je to kad govorimo o glavnim uzrocima. govorimo li o rješenjima, odgovorima ili govorimo li o uzrocima. Zašto ljudi uopće kreću na put i zašto onda i dalje se sele od onih mjesta koji su trebali biti jedno sigurno utočište. Izbjeglička kriza, kad pogledamo e, sredozemlje i brojke koje e, Međunarodna organizacija za migracije e, pruža ili države članice i njihovi statistički podaci, onda možemo govoriti o izbjegličkoj krizi. Važno je naglasiti da velika većina onih koji pokušavaju prijeći sredozemlje u stvari su obuhvaćeni ovom kategorijom. ali sada imamo tu situaciju i mi kao organizacija koja šire gleda na pitanja migracija i izbjeglica uvijek eh, pazimo da ne gledamo samo onu sliku onoga što se događa upravo sada nego da gledamo i u prošlost i da vidimo što bi se moglo možda dogoditi u budućnosti i zato moramo reći da postoji izbjeglička kriza ali moramo pogledati koji su uzroci te krize, ali i uzroci e, ostalih kategorija ljudi koje, koji se stalno sele. U ovoj raspravi moramo šire gledati i govoriti i o onome što ljude tjera. Dakle, širu kategoriju migranata i kretanja. I na kraju opravdan pojam e, doprinosa razvojne suradnje. To je doprinos, to nije rješenje. Financiranje je važno. Ali razvojna suradnja je više od financiranih projekata. To je dijalog sa vladama, civilnim društvom u skladu s nekim standardima e, dobrog upravljanja ljudskih prava. Istovremeno razvojna suradnja nije zamjena za vanjsku politiku. Mislim da je važno da imamo jasan pogled na potencijal razvojne suradnje u smislu pitanja migracija, a kako bismo mogli i upravljati očekivanjima, da vidimo kakvi su realistični doprinosi, realni doprinosi. E, kako mi sada razmišljamo kao jedna organizacija koja je prometračka organizacija, a i u smislu e, političkog okvira? Mislim da postoji jedan politički okvir koji postoji na globalnoj razini o razvoju migracija. To nije nova tema. Ako razmislite o e, dijalogu o, na visokoj razini Ujedinjenih e, naroda i globalnom forumu o razvoju migracija, međutim ne moramo se toliko usredotočiti na tim recimo događajima i širim raspravama. Ali ako pogledamo kako se razvija rasprava, onda možemo reći da rasprava o razvoju migracija stalno se usredotočuje na mogućnosti i pozitivni dio migracija. Dakle, e, mogućnost doznaka i moguće e, moguće, moguće doprinose e, organizacija u dijaspore i dijaspore općenito. E, ta, taj razgovor postaje sve složeniji, sada vidimo e, isto tako i aktere i one koji su i one koji vuku gospodarski razvoj a to se odražava i na sadašnji razgovor o ciljevima, o održivim globalnim ciljevima. A moguća a trenutna situacija na sredozemlju sada sve više stavlja u prvi plan troškove i rizike migracija. Dakle, to možemo nazvati negativnom stranom migracija, gdje, su, gdje je još teže naći odgovore. Na razini Europske unije razvoj političkog okvira je prilično jasan. Ne znam je li je previše reći impresivan, međutim e, globalni pristup e, migracijama, mobilnosti, agendi za promjene i zaključci vijeća prošlog prosinca o e, migracijama i razvojnoj suradnji Europske unije. Zaključci vijeća iz prosinca imaju ta dva dijela. Jedan, od onoga, jedan govori o onome što je pojam migracija, a drugi dio koji konkretno govori o potrebi za, e, za e, razvojnom suradnjom. Dakle, postoji veza između e, pitanja izbjeglica i razvoja. I kao treći komentar, prvi prijedlog za jedno područje gdje se može djelovati i kao organizacija, kao što sam rekao na početku, jedan dio naših aktivnosti je istraživanje, pa moram naglasiti potrebu za jednom e, dubokom analizom i shvaćanjem e, uzroka i učinaka i kako su oni povezani. Isto tako složenost e, samog pitanja i potrebe da shvatimo motivacije što potiče ljude na migracije i prisilno preseljenje Dakle, moramo e, razmisliti o tome da nije lako napustiti e, svoje, svoj zavičaj. Dakle, da ljudi ne napuštaju svoj zavičaj tako lako, ako pogledamo statističke podatke ili bilo što drugo. Dakle, moramo shvatiti što ljude potiče na to i što ih motivira i to je izuzetno važno za našu analizu. Ja kao što sam rekao na početku, ako analiza nije točna, neće biti ni odgovori a neće niti biti u skladu sa stvarnošću kako je mi danas vidimo. Ta analiza također mora dovesti do pitanja je li razvojna suradnja u jednom trenutku pravi odgovor ili zapravo to treba biti intervencija eh, eh, vanjske politike ili nešto što se zove sprečavanje sukoba. Apsolutno je bitno staviti migracije i izbjeglice na dnevni red i e, da to bude pitanje razvojne suradnje. Međutim, to možda nije uvijek e, pravi odgovor na određenu situaciju i zato trebamo prvo izvršiti analizu. Imamo pitanja zašto se neki ljudi sele dok e, drugi ostaju u prvom sigurnom utočištu. Koje je pitanje prostora zaštite? taj pojam idealno definirane zaštite e, osoba blizu njihovog e, e, zavičaja. Ovdje govorimo o podsaharskoj Africi, ali ako pogledamo situaciju na sjeveru oko Sirije, onda ako vodite dijalog sa zemljama oko Sirije, oni kažu moramo naći rješenje u susjedstvu Sirije. Da, apsolutno da, međutim ako želite to jednostavno reći, regija je popunjena. Ako pogledamo situaciju u Libanonu, u Turskoj, u Jordanu, možda je ovo što kažem prejednostavno sročeno, međutim, moramo isto tako e, vidjeti da, da taj e, prostor zaštite bude blizu matične zemlje u analizi moramo vidjeti o čemu govorimo. Radi li se o trgovanju ljudima, e, krijumčarenju ljudima. To su dva različita pojma koja se često brkaju. Što se događa kada se ljudi sele? Kakvu ulogu igraju gradovi? Kako bi odredili e, buduće e, kretanje tih osoba ili ne? E, ne moram dugo govoriti o jednom pitanje e, koje, pitanju koje e, su istraživali istraživači, to jest tu vezu između toga što bolja situacija ljudi, dakle ljudi koji bježe od siromaštva i bolji pristup informacijama ima ulogu u međunarodnim migracijama nisu uvijek najsiromašniji oni koje nalazimo među međunarodnim migrantima. Što se izbjeglica tiče, to može biti drugačije s obzirom na situaciju gdje se nalazimo. Međutim, postoji jedna laka korelacija. Dakle, smanjenje siromaštva jest e, cilj sam po sebi, međutim, ljudi koji se sele e, i bježe od siromaštva i to bi moglo biti motivacija zašto ostaju e, kod kuće. To nije toliko lako, dakle to ovisi o mnogim vanjskim faktorima. Dakle, e, poticanje e, složenosti ne može biti opravdanje za nedjelovanje, nego treba biti poticaj za nalaženje pravih rješenja i kao što danas vidimo, stvarnost koju danas vidimo je u stvari polazna točka. Još jedna stvar koju treba naglasiti, iako postoji već politički okvir, jesu migracije i međunarodna zaštita. One moraju biti priznati više nego prije i moraju biti dio razvojnog plana. Realog na visokoj razini, e, sve to e, traži e, uvođenje pitanja migracija u planove razvoja. Naravno, postoji program, kao što vidite, što se događa u Europskom fondu za razvoj i programu za 11. Eh, eh, razvojnim fondom. A ako pogledamo posljednjih eh, pet ili deset godina, tu treba naglasiti i korisnost regionalnog dijaloga na tim pitanjima. Dakle, govorimo o zapadnoj Africi, sjevernoj Africi, govorimo o rabatskom procesu, postoji dijalog o migracijama, o pitanjima azila između zemalja Europske unije, sjeverne Afrike, zapadne Afrike, jednog dijela središnje Afrike gdje ćemo imati e, marokansku inicijativu u e, lipnju, dakle biti će jedan sastanak o međunarodnoj zaštiti koji će se održati u Rabatu u Maroku. To je znak da to pitanje mora biti na dnevnom redu, ono je već na dnevnom redu u Rabatu, ali, mora, ali imat ćemo i tu razmjenu e, gledišta između visokih dužnosnika i stručnjaka. U ovom kontekstu je polazna točka e, stvarnost, a ne oni e, pojmovi ili kategorije koje već imamo na umu. Kada govorimo o međunarodnim migracijama, ne govorimo nužno o celjenju e, između sela i grada, nego u afričkom kontekstu to isto treba uzeti u obzir kad govorimo o razvojnoj suradnji. Kategorije migranata i izbjeglica su zaista važne, to je temelj E, pravnog okvira. Međutim, ponekad imamo situacije kada ljudske potrebe e, mogu biti e, dio stvarnosti bit, i bitnije su nego kategorije ljudi o kojima govorimo i to treba isto tako uzeti u obzir. Kada govorimo o razvojnoj suradnji imamo i pitanja koja se možda ne vide odmah e, kao dio agende razvoja. Namjerno sam to e, spomenuo. Isto tako upravljanje granicama za nas je jako važan dio kada govorimo o dobrom upravljanju, kad govorimo o mobilnošću, regionalnoj mobilnosti u podregijama Afrike. Dakle, ovisi o našem pristupu kojeg možemo iznaći, a onda možemo definitivno raditi na tim pojmovima. Ako govorimo o stvarnosti, Postoji e, sada i e, dokazi i zaključci vijeća koje govore o e, vezi između humanitarnih odgovora i razvoja. To nije ništa novo. Međutim, U prošlosti je to postalo važnije u prošlih dvije godine s argumentom da zaista moramo e, uvesti razvojnu suradnju u kriznim situacijama od samog početka jer to onda ima jako veliki učinak u, na zajednice koje su domaćine i zato odgovor mora slijediti tu stvarnost u tom kontekstu mogu samo pozdraviti razvoj inicijativu Europske komisije onoga što zovemo program regionalne zaštite koji se i u prošlosti zvao program regionalne zaštite, a sada se e, zove e, program regionalne zaštite i razvoja, a to je jasan znak e, da se to mijenja. I mogu samo pozdraviti takvu situaciju. Još jedno pitanje koje nije lako prevesti u praksi, ali ako razmišljamo o razvojnoj suradnji, onda je pitanje trebamo li nužno projekte za migracije i izbjeglice kada e, govorimo u naslovu da je to projekt e, za migracije za izbjeglice. Ako integriramo pitanja migracija i, e, i ove izbjeglica u druga pitanja kao što su zdravstvo, socijalna pitanja i sl. može biti malo komplicirano za donatore i to nam daje puno više E, za razmišljanje, nego ako razmišljamo paralelno kada imamo e, migracijsku situaciju, situaciju izbjeglica i trebamo jedan projekt za migracije i e, izbjeglice jer je to u naslovu. To uključenje, taj mainstream o kojem stalno govorimo, ali to uključivanje recimo možete imati i e, e, e, proračunsku potporu, sektoralnu proračunsku potporu. Lako je govoriti o, o tome, puno je teže to provesti. Trebamo imati i sporazum svih vlasti u mjerodavnim zemljama, međutim to je jedan pristup kojeg moramo primijeniti. Kada govorimo o glavnim uzrocima i uzrocima krize, onda govorimo o tome da imamo zemlje domaćine, zajednice domaćine i očigledno je da je to e, nešto gdje razvojna suradnja može biti pružena i zahtijeva našu punu pozornost e, da damo potpore vladama i na razini zajednice zaštitne mjere za e, ranjive i traumatizirane ljude, za žrtve trgovanja ljudima, sve to na razini onih zemlja domaćina i zajednica domaćina gdje postoji izbjeglička populacija, ali i zemljama e, gdje, e, tranzitnim zemljama za migrante, to se sve tamo može učiniti. Već sam spomenuo da je mobilnost ključno pitanje, da je to način života u velikom dijelu podsaharske Afrike. Ako pogledamo e, što uopće čini e, jedan institucionalni okvir i politički okvir u Africi, imate regionalne gospodarske e, zajednice u Zapadnoj Africi, u rogu Afrike i tako dalje. Mislimo da na toj razini jako korisno podržati napore kako bi se olakšala regionalna mobilnost. Ako to sagledamo sa migracijskog aspekta, e, to je u skladu s time da imamo e, mjere koje su e, osjetljive na zaštitu, ali mobilnost je nešto gdje postoji iskustvo, dakle e, deseti IDF e e, program sa, gdje smo mi dio konsorcija je zaista tome pomogao. To se dotiče i trgovine ljudima i upravljanja granica, granicama. Dakle, ne postoji jako mnogo upravljanja granicama. Ponekad nema upravljanja granicama. Nekada dolazi do zloporabe i tu kao temelj za osiguranje mobilnosti i prostora da se ljudi kreću e, tražeći e, strategije za preživljavanje e, radne migracije su izuzetno važne na subregionalnoj razini ja bih završio samo s nečim, e, a to je MIE program, jer smo pozvani zbog toga. To je program kojeg e, financira e, DCI, dakle instrument za razvoj. MIE malo izgleda vrlo pretenciozno, međutim zapravo stoji za Migration EU Expertise, dakle migracije i stručna pomoć. E, dakle, to je jedan instrument, inicijativa e, za e, tehničku pomoć na maloj razini. Dakle, neki mogu poslati nama zahtjev za tehničku pomoć bez ispunjavanja različitih formulara, proračuna i sl. A nakon toga postoji cijeli postupak kako bi se s partnerskom zemljom u stvari iz, proveo taj, taj, provela ta inicijativa. Dakle, to je način za pronalaženje pravih odgovora nije toliko originalan što se tiče tema. Možemo se doticati svih tema migracija. Više se radi o jednom mehanizmu i mogućnosti da se pronađe originalan način razmišljanja kada govorimo o instrumentima i kako izrađivati projekte koji se mogu provesti. Dakle, on se temelji na zahtjevima i to ide u, u, rukom pod ruku e, sa vlasništvom. Dakle, ako nema zahtjeva od zemlje, onda mi nećemo tamo ići raditi. I još nešto što je prisutno u ovom programu MIO, možemo raditi vrlo kratkoročno, sa vrlo kratkim, e, kratkim rokovima, a to je nešto što e, ljudi uvijek prigovaraju da ti e, instrumenti Europske unije jako dugo. Ovdje imamo te instrumente gdje možemo brzo intervenirati. Dakle, imamo politički dijalog ako postoji zahtjev od neke zemlje, e, mogu se provesti kratkoročne tehničke mjere. Radili smo na podsaharskoj Africi e, kako razviti strategiju za migracije, kako na neki način ustupiti u kontakt sa dijasporom. E, isto tako vezano za upravljanje podacima u regionalnom kontekstu, trgovanje ljudima i slično. Dakle, imamo razne primjere programa MIE, naravno možemo podijeliti puno više informacija s vama o tome. U svakom slučaju hvala vam na pozivu, a kasnije bi nam bilo drago odgovoriti na vaša pitanja ako ih imate. Hvala lijepo. Merci, monsieur le directeur, pour votre euh, Puno hvala na ovoj prezentaciji. To je iznimno važna tema koja će obogatiti našu raspravu. Sada dajem riječ zastupnicima. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala i govorniku. Iznio bih jednu malu opasku. Bilo mi je drago e, čuti da politike razvoja ne mogu zamijeniti vanjsku politiku. E, to je često izvor nesporazuma, možda ne za one koji se više ovime bave, ali kada se dogode tragedije, poput ove nedavne tragedije na Mediteranu, obično se suradnja za razvoj vidi kao neki čarobni štapić, a to nije istina. Naravno da nam je uvijek drago kada dođe do političkih izjava, a još više političkih akcija koje osnažuju financiranje za razvoj, ali mislim da je važno istaknuti ovo. Dakle, nije na ovom odboru da govorimo o pomanjkanju vanjske politike koju ponekad vidimo na europskoj razini jer za to imamo afet, to sam želio naglasiti. Kao drugo, važno je da ste naglasili činjenicu da premda je jako važno nastaviti s naporima da se iskorijeni ekstremno siromaštvo, veza između toga imigracija se ponekad prenaglašava. Ja ne kažem da ona ne postoji, ali važ, veliki dio, značajan dio migranata nisu oni najsiromašniji. A kada čujete ono što oni govore, ponekad e, plate čak 10.000 eura krijumčarima ljudi. E, to je malo bogatstvo. Zamislite što bi se dogodilo kad bi ti ljudi mogli uložiti taj novac u vlastitoj državi. Oni to ne mogu učiniti jer znaju da će ih opljačkati korumpirane elite u vlastitim zemljama. E, znaju da nema dobrog upravljanja u njihovim zemljama i tu moramo preusmjeriti svoje razvojne razvojne politike. Ne kažem da nema nikakve veze jer ni to ne bi bilo točno, ali ponekad je važno malo dublje sagledati određene stvarnosti. Evo vi ste to dijelom učinili, pa vam zahvaljujem. Hvala, kolega. A sada dajem riječ gospođi Beržija. Hvala vam gospodine predsjedavajući, ispričavam se, stigla sam sa zakašnjenjem. Malo mi je bilo teško naći ovu doranu, te sam stoga propustila prvi dio vašeg izlaganja, ispričavam se. Ja sam u pododboru za ljudska prava i odboru za građanske slobode članica. Ja sam nadležna za jedno izvješće o pitanjima imigracije ljudskih prava i stoga mi je važno da i ovaj aspekt ugradim u to izvješće. Bilo me zanimljivo što ste rekli kada se radi o načinu na koje možemo pristupiti e, pitanju migracije u okviru razvojne politike. Naglašeno je da to nisu uvijek najsiromašniji, kada se malo istražuje to se vidi. Isto tako i zbog toga što imamo visoku cijenu za koju treba platiti krijumčaj ljudima. Isto tako zato što oni imaju drugačiji svjetonadzor često nego što to možda imaju oni najsiromašniji ljudi, nažalost, koji pokušavaju preživjeti, koji žive iz dana u dan. I stoga mislim da je važno naglasiti tu dimenziju. Kao što ste isto tako rekli da se ne radi tu o novim pokretima, mislim da je to isto važno. Također treba uzeti u obzir afrički kontekst, ali i kontekst u pojedinoj zemlji. Ne znam jeste o tome govorili prije nego što sam stigla, ali nisam čula da ste spomenuli rog Afrike. A u okviru europskih e, politika ta dimenzija zauzima sve više i više mjesta. Prije svega kada se radi o financijskim sredstvima koji su e, dati afričkom rogu, evo jedan primjer. Imamo Eritreju među tim zemljama. Znamo kakva je situacija u Eritreji. Često kažemo da je Eritreja, Sjeverna Koreja, Afričkog roga. Ako imam dobre informacije, imamo jedan program za Eritreju koji smo utrostručili sa 120 na ne znam 300 nešto milijuna eura, a u proteklom Fedu je komisija smanjila taj financijski doprinos sa 120 na 50. Dakle, kako sada sa 500 možemo ponovno preći na 300? Što ćemo učiniti s tim novcem? i mislite li da možemo surađivati sa diktatorom kakav je na vlasti u Eritreji o učinkovitim politikama kada se radi o zaštiti migranata, kada znamo da ti ljudi bježe od diktature iste zemlje. Stoga ja mislim da tu malo nesmotreno postupamo i isto tako želim to naglasiti zato što mi se to čini u potpunoj proturječnosti s onim što ste objasnili, a što čime se zapravo grubo jako slažem. Imam zatim još i dva konkretnije pitanja. Govorili ste o mogućnosti da se migrante uključi u lokalno gospodarstvo. Mene zanima situacija u Tunisu. Oni imaju nekoliko milijuna stanovnika, a već su prihvatili milijun izbjeglica. Nisu dakle tu jednaki razmjeri kao u Jordanu, ali ipak i stoga me zanima kako možemo pomoći Tunisu u tom kontekstu, uzevši u obzir i vrlo posebnu situaciju u kojoj se Tunis nalazi. To je država koja pokazuje e, primjer, koja je uzor kada se radi o demokratskom razvoju u tim područjima. Zatim, govorili ste i o programu MIR koji mi se čini zanimljiv iako ima običajno veliku birokraciju koja je povezana s time, ali rekli ste da treba ići država po država. A često kada se radi o državama, recimo kada se radi o Afričkom drogu, nikad nećemo dobiti sporazum s tih država. Treba nasuprot tome podržavati mala, male lokalne projekte u suradnji sa organizacijama civilnog društva i stoga me zanima kako možemo tu napredovati, a možda i drugi programi tu mogu doprinijeti tome jer mi se čini da u tim zemljama tako zapravo najbolje možemo pomoći onim, onim ljudima kojima je potrebna zaštita. Hvala. Hvala. Kolega e, Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Mislim da je važno da se u odboru za razvoj intenzivnije pozabavimo sa samim uzrocima bijega iz svih zemalja. Protekli tjedan u Strasburu smo započeli plenarnu sjednicu s minutom šutnje za žrtve koje su vikend prije toga preminuli. Deset minuta prije toga smo plenarnu sjednicu u Briselu započeli s minutom šutnje. I mene zanima kako bi u budućnosti trebala izgledati europska politika. Ne možemo svakih dva, tri, četiri tjedana nakon e, što, su, što je došlo već do tragedija se sastati u parlamentu, sjetiti se tih tragedija, zatim prijeći na naš dnevni red. Imamo sastanak e, na vrhu čelnika države vlade Europske unije koji je održan, to je bilo vrlo dobro, oni su se brzo sastali, ali rezultati tog sastanka, tih 28 država članica su sramotni. U Strasburu se imala četiri posjetiteljske skupine, i sve četiri skupine su rekli da Europska unija doživljava neuspjeh kada se radi o politici veznih uz izbjeglice, o tome da se glavni uzroci uklone. Mislim da moramo biti svjesni toga što mi kao parlament možemo to učiniti, što naš odbor može učiniti, a koliko je odgovornost na državama članicama. A sve države članice su se usuglasile oko toga da bi trebali ukloniti granice u Europi, da imamo zajedničku vanjsku granicu. No sada, po mom mišljenju, mislim da države članice trebaju to sve zajedno i zastupati. Primjerice, imali smo neke izjave gospodina Camerona tijekom izborne kampanje gdje je on rekao da eh, on, da je on spreman poslati britansku karavsku mornaricu eh, na inicijative na Sredozemno more, ali zatim nije spreman prihvatiti migrante na području Ujedinog kraljevstva. To u potpunosti ne održava pravu suradnju koju bi trebalo vaditi u Europskoj uniji. Velika Britanija je jedna od rijetkih država koja je uspjela ostvariti cilj vezan uz 0,7% proračuna za razvojnu suradnju ja dolazim iz bogate zemlje, iz Njemačke, mi nismo uspjeli u proteklih 15 godina zbog različitih vlada ostvariti poboljšanje na tom području. Njemačka je dalje usupa samo 0,4% svog proračuna za razvojnu suradnju. I mislim da bi mi kao političari koji se bavimo razvojem trebali jasno dati do znanja da po tom pitanju imamo veće očekivanje od naših država članica jer u suprotnom nećemo uspjeti ukloniti ove glavne uzroke bijega. E, financiranje je jedan važan aspekt, ali postoji mnogi drugi, siromaštvo, e, uništavanje okoliša, slabi resursi, loše upravljanje vlasti, e, loše gospodarske okolnosti, razvoj elitnih slojeva u tim državama. To su sve pojedine točke, ali mislim da bi trebali mnogo više staviti razvojnu politiku u samu srž. Svatko se može prisjetiti svoje izborne kampanje u našim državama članicama. Mislim, postavite si pitanje gdje je razvojna politika tu bila važna tijekom izborne kampanje? Skoro pa ništa. Dakle, kada lobiramo u našim strankama, e, u našem civilnom društvu, trebali bismo posvetiti veću pažnju ovome i trebali bismo i dobiti veću pažnju za to jer inače ne vidim kako ćemo s razvojnom politikom uspjeti spriječiti ovaj daljnji e, bijeg iz tih država. Trebali bismo tu točku stalno imati na našem dnevnom redu jer nas uvijek iznova obsjedaju ti problemi, pogotovo ako nema pametne suradnje između Europske unije, država članica i tih pogođenih e, država, Iako to ne smo organizirati. Hvala. Riječ ima gospođa Kabalos. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja od 86. godine radim na migracijama, od tada sam u Švedskoj, tada sam u Švedskoj primjala, primala azilante, od tada sam vidjela puno promjena u politikama, u ponašanju u razlozima za njihov dolazak. Zato mi je drago što danas govorimo o osnovnim razlozima jer to već dugo nismo radili. E, o tome razgovaraju ljudi koji rade na razvoju, ali to obično nije visoko na dnevnom redu e, našeg odbora. Vi ste spomenuli e, migraciju radne snake. Mislim da je važan korak dopustiti takvu migraciju kako bi ljudi mogli na siguran i zakonit način došli u Europu e, da bi radili Gospodin Štir je rekao da ne dolaze oni najsiromašniji, ne, ali vrlo često dođe cijela obitelj i oni nađu način da jedna osoba dođe u Europu ili SAD ili negdje, a onda oni mogu uzdržavati cijelu obitelj u svojoj e, e, državi, u zavičaju i e, te doznake su veće od sve pomoći koja se daje za razvoj. To je važan korak za razvoj, da dopustimo da ljudi dolaze kako bi mogli pomagati svojim obiteljima kod kuće. To je jako važno. Moramo imati zakoniti siguran način za takve migrante da dođu kad je u pitanju azil, to je nešto sasvim e, drugačije. Morate otići zbog rata, zbog e, progona i tako dalje. Moramo biti solidarni kako bi i ti ljudi mogli na zakoniti siguran način doći. Mislim da moramo puno surađivati s dijasporom, jer u Europi postoje brojne skupine koje pomažu ljudima u svom zavičaju i oni imaju na načine e, da pošalju pomoć u svoje države i tu ima puno manje korupcije jer oni rade na lokalnoj razini s malim organizacijama i pomoć doista stiže tamo gdje treba, a ne e, zaustavi se negdje na putu, netko je ne otme usput. Hvala. Riječ gospođa Franzulika. Ispričavam se. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Postoje brojne evropske agencije koje još dobro ne poznajemo, a ovo je jedna od njih. nažalost, ne vidimo velike rezultate e, strategija Europske unije o migracijama. To je moje osobno mišljenje. Čini mi se da imamo preveliki broj agencija i da naši porezni obveznici daju velike novce, a da ne vidimo baš e, neke konkretne rezultate nekih od tih agencija. Naravno očekujemo e, više rezultata Eh, kad je riječ o migracijama i radu tih europskih agencija. Eh, po mom mišljenju Evropska unija nema pravu strategiju za migracije i čini mi se eh, da se nismo u stanju suočiti sa tim valovima migracija koje dolaze preko Mediterana E, sve više e, migranata dolazi i iz pravca istoka preko rumunjske granice, bugarske granice i srednjeg istoka i središnje Azije. Pogranična policija svakodnevno e, prijavljuje ljude koji su ulovljeni na granicama. Spomenuto je da izgleda da evropski političari i naše agencije se uglavnom bave posljedicama migracija, a ne uzrocima. U konačnici moramo nešto učiniti da bismo stabilizirali područja odakle dolaze migranti i kao što sam već rekao Evropska unija mora provesti e, pravu strategiju za stabilizaciju nekih država u Sjevernoj Africi i Srednjem istoku e, putem mjera e, politike i sigurnosti. Naravno, važna je pomoć za razvoj, važna je i humanitarna pomoć, ali u konačnici moramo svim tim su ti situacijama upravljati mjerama politike i sigurnosti, te gospodarskim mjerama naravno da bi ti ljudi ostali kod kuće i da se ne bi selili. Moramo se brinuti za te ljude. Moramo spasiti njihov život, to je jako važno. Moramo učiniti sve što je moguće da bismo ih integrirali u Europu, ali treba postaviti pitanje koliko ljudi možemo integrirati u Europu jer imamo veliku nezaposlenost u brojnim zemljama Europske unije. U određenom trenutku ćemo morati vjerojatno uvesti neke migracijske kvote u Europu koju će, koje će dijeliti sve države članice jer bez bilo kakve strategije mi se samo e, borimo e, s posljedicama, a ne uzrocima. Vi niste spomenuli prioritete e, nisam čuo od gospodine direktore o tome, nešto o tome kakve ste projekte provodili, govorili ste vrlo općenito, e, ne znam kakve ste projekte provodili za tih 15 e, država e, koje financiraju to tijelo, tu organizaciju. Dakle, puno toga treba reći i na kraju bih rekao da naravno moramo se brinuti za sve ljude koji dolaze u Europu, ali moramo se brinuti i za svoje tradicije, svoju kulturu i sve ostala jer čini se da proces integracije ljudi koji su došli u Europu u zadnjih 30 ili 40 godina nije bilo uvijek uspješno. Hvala. Hvala dragi kolega. Naš kolega ima sada riječ. Puno hvala. Zahvaljujem i izvjestitelju na informacijama koje smo dobili. Nažalost, ušao sam u prostoriju e, kad je rasprava već bila u tijeku. Ima jedno pitanje koje želim naglasiti Pitaću vas nešto, molit ću vas da date više informacija. Riječ je o e, humanitarnoj pomoći u regiji sub e, Subsahela. Ovaj odbor i parlamentarna skupština ACP su i jedni i drugi govorili koliko je važno imati globalnu strategiju u Subsahelu, jednu strategiju e, u koju će biti e, uključena i vanjska politika Europske unije, ali i razvojna politika. Razvojna politika i što ćemo poduzeti e, kad dođe do humanitarnih kriza, do političkih kriza, do kriznih situacija, kako to utječe na određene dijelove stanovništva. Ja sam izvjestitelj za humanitarnu pomoć e, u ovom domu. Ja sam se sastao E, e, s predstavnicima UNICEF-a, e, Međunarodnog crvenog križa i drugih organizacija. Govorili smo o situaciji žena, djece, zdravlja, sanitarnih uvjeta u mnogim regijama i u tim zemljama o kojima je riječ. Mi moramo uložiti napor da bismo riješili situaciju u Subsahelu koji će biti zajednički koordinirani napor koji će objediniti sve različite politike i instrumente koje imamo u Europskoj uniji i u različitim agencijama Europske unije. E, to je ono što sam htio naglasiti, a sad bih vas pitao sljedeće. U svjetlu vašeg iskustva na ovom području koji biste nam dali savjet? Što možemo učiniti? Što vi možete učiniti? Što nam savjetujete da učinite? U smislu prevencije, dakle kako Europska unija može spriječiti sukobe, političke sukobe, oružane sukobe eh, koji su često uzrok humanitarnih kriza u regiji. Koji je vaš savjet i kako možemo koordinirati svoju razvojnu politiku s humanitarnom pomoći e, sa zajedničkim odgovorom? Hvala. E, sljedeći kolega je gospodin Silvan Pereira. Puno. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Nisam imao prilike čuti uvodne izjave zato što sam morao biti na jednom drugom sastanku našeg parlamenta i na tome se ispričavam, ali ipak bih htio dati svoj doprinos vezano uz ova razmišljanja. Ja se već dugo bavim migracijskom politikom, ja sam i u mojoj državi bio zadužen za to pitanje. U Portugalu imamo tu tradiciju da prihvaćamo mnogo migranata. Mi smo druga po redu država na međunarodnoj razini kada se radi o integraciji migranata. Po mitpex to je jedan od najvažnijih e, rangirajućih tijela. A želim pritom prije svega shvatiti vašu pažnju na, na sljedeće. ovako kako su naše migracijske politike definirane i e, kada imamo ovaj pristup prema europskim vanjskim granicama i kada znamo kako izgleda naša politika azila. Možemo reći da je to nešto što ne spada u, u, isključivo nadležnost ovog odbora. Mislim da bi nama zapravo trebalo biti najvažnije to da se izbjeglicama pruži humanitarna pomoć i da imamo i tu poveznicu između razvojne politike i politike vezano uz e, to kako se obhodimo sa migratskim tokovima, kako se s njima nosimo. Što se tiče razvojne politike, tu treba imati na umu da moramo naći rješenje od strane Europske unije. Kada mi bacimo pogled na to kako smo recimo e, vidjeli e, kako je reagiralo prošlo Europsko vijeće kada pogledamo njihovu poruku. Ta poruka kaže da zapravo trebamo vrlo čvrsto se ponašati prema vanjskim granicama, da smo protiv otvaranja i e, prihvata migranata. Naravno, mi ih pokušavamo spasiti, kada se one nalaze na otvorenom moru. Ali zapravo se radi tu o jednom e, čvrstom stavu, jednoj tvrdoći prema onima koji stoje pred europskim vanjskim granicama. Mislim da bi odbor za razvoj kao prvo trebao sadjeti pažnju na to da je potrebno imati na umu humanitarnu komponentu kada se definira naš odgovor na ovaj problem. A mislim da je ta humanitarna dimenzija zapravo od ključne važnosti. Kako bismo imali humanitarnu reakciju, moramo isto tako naglašavati da se tu ne radi o običnim migrantima, tu se radi o izbjeglicama. A ja mislim da je to vrlo upitno da tvrdimo da neki koji se nalaze na tim e, brodovima u toj gužvi, u tom očaju, da ti ljudi nisu siromašni, jer da su oni na posljedku morali platiti određen iznos da bi uopće došli do te točke ali ako i nisu bili siromašni prije nego što su krenuli na to putovanje, onda sada jesu siromašni, su sve rasprodali za to putovanje i zapravo nemaju ništa više osim onoga što nose na, na svom samom tijelu, što nose sa sobom. Oni su očajni, oni su stvarno siromašni, poput sekundog miša. To nisu obični migranti koji samo pokušavaju poboljšati e, svoje životne uvjete. Mislim da je zbog toga Europska unija je obvezana da nađe rješenje na taj fenomen pritoka migranata. To znači da moramo svakako pojačati humanitarnu pomoć, ali su tako da bismo trebali pojačati uvjete za prihvat i da bismo trebali preuzeti odgovornost na europskoj razini za prihvat tih, e, tih izbjeglica. Još jedna druga dimenzija Nama je kao odboru za razvoj važna razvojna suradnja sa e, državama iz koje potječu ti migranti. A tu od Europske unije očekujemo da će učiniti dvije stvari kada je suočena s takvom situacijom. Kao prvo, da je potpuno jasno koji to konkretni programi za suradnju s tim državama mogu E, se mogu iskoristiti, koji programi su se već iskoristili kako bi se smanjili pritoci migranata, što možemo učiniti kako bismo ostvarili dalji razvoj tih država, koji su to politički prioriteti, a kao drugo, koja su to financijska sredstva kako bismo mogli voditi e, tu e, politiku razvojne suradnje sa državama iz koje potječu migranti. Zatim isto tako zaključno želim reći da imamo konferenciju u Addis Abebu, da ćemo biti na neki način testirani, tu će se vidjeti koliko je Europska unija spremna doprinijeti tome i hoćemo li se moći suočiti s tom krizom. Hvala. Riječ sada ima komisija, a zatim stručnjaci, ali kažu mi da mrvicu kasnimo, imamo još jednu temu nakon ove i stoga ću zamoliti komisiju da se ograniči na tri minute, molim vas a zatim isto tako slučnici će imati tri minuta. Hvala. Riječ ima komisija. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem odboru e, na ovoj pravovremenoj raspravi. Da, u nekoliko posljednjih godina postoji konsenzus između veze između razvoja i migracija. konsensus o činjenici da migracije mogu imati i pozitivan učinak na razvoj, ali ako migracije i mobilnost e, ne budu upravljani na pravi način, razvoj u partnerskim zemljama može biti i negativan, odnosno može imati negativan učinak. Komisija je bila aktivna u financiranju projekata koji upravo imaju za cilj e, odgovor na ova pitanja, e, isto tako i na e, to se primjenjuje i na program iz 2014. 2020. o posebnim izazovima. To je vrlo složeno pitanje zato što ne postoji jedan odgovor na sve. E, moramo razmišljati o uzrocima zašto ljudi bježe i moramo napraviti razliku između e, izbjeglica unutarnje raseljenih osoba i gospodarskih migranata. Za izbjeglice je kriza vezana za sukobe, rat, e, civilno, civilni nemir i sustavno kršenje ljudskih prava, a ekonomski migranti su zapravo povezani za migracije i zato treba to dalje proučiti jer e, ako poboljšamo gospodarske uvjete u partnerskoj zemlji, to nužno neće smanjiti migracijske tokove. Baš obrnuto u prvoj fazi to se može čak i povećati. Zato što ljudi u svakom slučaju traže uvijek bolji život i zato se slažemo da to je jedno područje koje treba dalje istražiti. Veza između razvojne e, suradnje i humanitarne pomoći je jako važna, jer sve više postoje zajednice e, za e, zajednice migranata koje su tamo već 17-20 godina i razvojna suradnja mora odmah početi. Razgovaramo isto tako sa našim kolegama iz opće uprave EKO kako bismo E, nešto izradili e, sljedeće godine. Neka područja koje su spomenuli e, drugi, razvojna suradnja, programi zaštite su važni i i to ćemo pokrenuti i na sjeveru Afrike i na rogu Afrike i postoji jako važna razvojna komponenta u tim programima. Regionalni procesi, Rabat i Kartum su jako bitni za uključivanje zemljama, zemlja podrijetla i tranzita kako bi oni imali vlasništvo određenih pitanja gdje trebamo njihovo sudjelovanje. Samo kao zaključak, jer vidim da, nam, da mi ističu tri minute. Što se tiče vanjske suradnje, mi ćemo igrati važnu ulogu u rješavanju tog pitanja. U sljedećim godinama imamo 82 milijarde eura koje smo namijenili za vanjsku suradnju u višegodišnjem financijskom okviru. Međutim, to nije jedini način kako možemo riješiti e, to pitanje. Imamo sprječavanje sukoba, vanjsku politiku i druga pitanja. I posljednja stvar, Europska e, komisija se će 13.5. izdati isto tako agendu o migracijama koja će se baviti i tim pitanjem. Hvala komisiji. Ispričavam se što moram malo ubrzati, predajem je sada dvojici stučaka na zaključnim izjavama i kako bi odgovorili na pitanje zastupnika. Te minute, izvolite. Puno vam hvala. Ne znam imate li vanjske govornike koji se uspiju držati ovoga vremena koje im dajete, međutim pokušat ću. Nekoliko je pitanja bilo, nekoliko je stvari je spomenuto, Eritreja, povećanje, e, trostruko povećanje financiranja. Mislim da bih htio podsjetiti ono što sam rekao na početku. Dakle, ono š, ona odluka koja moramo donijeti jest da li je razmjena suradnja pravi odgovor u ovoj situaciji. Naravno, ja nisam stručnjak da e, kažem je li je to e, odgovor, ali ako postoji to trostročavanje, onda moramo vidjeti koji su argumenti dovali do toga. Tunis, e, potpuno dijelim vaše gledište, E, Tunis zaista zavređuje svu našu pažnju kada se radi o sredozemlju i sa stajališta migracija i osjetljive ravnoteže koju moramo e, uspostaviti između ciljeva migracija i vanjske politike. Spomenuli ste integraciju. Mnogo stvari je učinjeno s europskim financiranjem u Tunisu. Radimo na radnoj migraciji sa tuniskim vlastima. To su sve osjetljiva pitanja, ali ako imamo dobar pristup, onda to možemo riješiti sa tuniskim vlastima a trebamo naglasiti i veću suradnju s Tunisom na tim pitanjima. Mislimo da je to e, vrlo moguće i zavređuje našu pažnju. Spričavanje sukoba je disciplina sama za sebe. Ne mogu par sekundi dati e, dobre savjete, međutim kada se radi o ulozi Europske unije, na mnogim mjestima, lokalno ili globalno gledajući, Europska unija često može voditi raspravu. Europska unija na samom terenu sa izaslanstvima putem političkih instrumenata, ali i financiranja, ima e, moć da e, na neki način dovede ljude oko stola, da provede e, neke programe, da ima bolje, bolju suradničku, suradničke napore da koje može, koje može E, uložiti. Dakle, Evropska unija zaista može voditi taj posao, bilo za e, sprječavanje sukoba, bilo za migracije, a ima mjesta gdje ima izvrsnih primjera, ali mislim da je to upravo dobra uloga Europske unije koja bi mogla biti i jača. Ona može i prisiliti određene organizacije da sjednu za stol i rade zajedno sprječavanje sukoba. Ako pogledamo sa perspektive migracija i e, izbjeglica, onda moramo vidjeti koji su scenariji e, za kretanje migranata, koji su scenariji i ako postoji zapravo sprječavanje sukoba, koji su rezultati i kakva su kretanja migranata i izbjeglica. To sve trebamo uzeti u obzir od samoga početka. Dakle, to je pitanje sa migracijskog gledišta koje je vrlo mjerodavno. Ta veza e, koju je već spomenula Evropska komisija između razvojne suradnje i humanitarne pomoći. To nije nova rasprava, ona već postoji i zaista se ulažu napori. Mislim da sam to prije rekao. Ponovo se usredotočujemo e, već e, godinu, godinu i pol na ovo pitanje. Međutim, uvijek imate humanitarnu zajednicu, zajednicu za razvoj. One rade na različite načine. Nije uvijek lako da ove dvije zajednice razumiju jednu drugu, jedna drugu jer imaju različita pitanja za koja su zainteresirana i zato trebaju Europsku komisiju da vodi te napore, a u Europskoj uniji postoji upravo e, takva, takav potencijal. Jesam li prešao svoje vrijeme? Dobro, onda ću samo završiti primjeri onoga što bi trebalo činiti. Ja se ne slažem da nemamo rezultata. Primjeri onoga što treba učiniti. Ako sa trećim zemljama radimo na tome da postoji zakonodavstvo o migracijama, da imamo strategiju o migracijama, da tražimo zaštitu kada se radi o žrtvama trgovine ljudima i e, mjere integracije. Sve te stvari su nešto čime se možemo baviti. Ima stvari koje Europska komisija može učiniti. Ako pogledate samo popis onoga što je učinjeno, to je učinjeno i zato vidimo manje tragedija. Dakle, to je ono što je bitno u ovoj raspravi što se tiče uzroka i izravnih učinaka. Na kraju moramo reći da trebamo puno više E, nego što su samo doprinosi vezani za razvojnu suradnju. Trebamo taj e, strašno brzi učinak e, kada se radi o situaciji na Mediteranu, a tu i vanjska politika igra veliku ulogu. Dakle, to su kratki komentari. Mogu vam samo još jednom zahvaliti na ovoj prilici. I mi kao promatrači razvoja u Europskoj uniji E, možemo uzeti u obzir i vaša mišljenja i izvješća koja se upravo izrađuju. Hvala lijepa. Merci, monsieur le directeur. Hvala vam lijepo, gospodine direktore. Mislim da ste govorili naša pitanja. Nesumljivo ćemo imati još rasprava e, i naš odbor rekao da će dati svoje mišljenje za odbor Libe vezan uz holistički pristup e, pitanjima migracije. Merci. Hvala vam. Donc on va aborder. Très euh, Vrlo dobro, onda možemo preći na zadnju točku na našem dnevnom redu. Tu se radi o sigurnosti hrane i razvoju poljoprivrede, trenutno stanje i izazovi za razdoblje nakon 2015. godine. Dragi kolege, došli smo do zadnje točke našeg dnevnog reda. Tu ćemo imati čast poslušati nekoliko slučnjaka. Dobit ćemo zaključke koje možemo proizvesti iz eh, prehrambene sigurnosti um, vezane uz zemlju razvoju, a možda ćemo isto tako vidjeti koji su izazovi na tom području. Dakle, kako se boriti protiv eh, gladi, sigurnost prekomjerna sigurnost to je nešto što je važno za milenijske razvojne ciljeve, a isto tako i za utvrđivanje novih ciljeva u sklopu održivog razvoja sljedećih 15 godina, dakle do 2040 godine. Imamo skoro dva sata i imat ćemo ovo saslušanje, mini saslušanje, imat ćemo dva dijela. Prvo će govoriti Savjet sa on je predstavnik iz Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije on će nas morati napustiti za sat vremena radi jednog drugog sastanka, tako da predlažem da on započne. On će predstaviti na nedavnu studiju gdje se pokušavaju vidjeti koji su to trendovi u prehrambenim sustavima sve do 2030. godine i e, načine na koji se Europska može postaviti nas, naspram tih razvoja. Zatim će riječ dobiti gospodin Kostas Stamulis iz organizacije Ujedinih naroda za hranu i poljoprivredu vezano uz e, ekranu i poljoprivredu, poznatim pod skraticom FAO, koja će nam govoriti prije svega o ciljevima za održiv razvoj za nakon 2015. godine i razvojima s u vezi. Zatim će se zastupnici moći javiti za riječ i postaviti pitanja gospodinu Stamulisu i gospodinu Tusaru. Zatim ćemo imati drugi dio koji će započeti za sat vremena, ćemo se više osvoriti na poljoprivredni sektor. Tu ćemo imati prilike poslušati gospodina Briana Baldwina iz Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede i FADA i gospodina Ignjasa Kusmena iz udruge civilnog društva Agrikord. Kao prvo, e, gospodin Tursar ima 10 minuta, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju, dobar dan svima. E, zahvaljujem e, odboru koji je pozvao zajednički istraživački centar da, to, da da svoje izlaganje. Naš centar je znanstvena služba komisije nemamo političkih ovlasti, međutim e, podržavamo politike. E, isto tako imamo rad na e, prognozama. Dakle, sigurnost hrane od 2020 2030 omogućit će vam da vam dam jednu široku sliku ovoga pitanja. Imao sam priliku kontaktirati sa gospodinom Stanulisom i mislim da će naše e, prezentacije se nadopunjivati. Ja ću pogledati globalnu sliku, a on će više to sagledati sa stajališta e, nacionalnog upravljanja. Mi smo se uključili u ovu e, u ovu prognozu na temelju već postojećih studija kako bismo se usredotočili na e, ulogu Europske unije, a posebno kako bismo vidjeli da li možemo imati jednu zajedničku viziju ili ono što bi bilo poželjno kao e, cilj 2030. koji su glavni izazovi koji, e, koje možemo izvući iz te vizije i da vidimo gdje postoje prioriteti za budući razvoj naših politika. Kao uvijek sa prognozama, e, to je bio jedan dosta složen proces. E, imali smo više od 100 stručnjaka koji su djelovali u našem radu i proces je zaista dobio konsenzus oko vizije, a onda i e, postavio izazove toj viziji i pogledao koje su implikacije za politike. Ukratko, ako želim e, samo sažiti glavne poruke iz tog rada, a to je da do 2030. godine Sigurnost e, opskrbe hranom će se smatrati e, time da u stvari nahranimo planet. To će biti globalna reakcija na sve veću potražnju i dakle Treba ćemo na to gledati ne samo e, kao na sistemski izazov, nego i kao izvor izazova i, i, i e, prilika. Dakle, e, sigurnost opskrbe hranom nije samo izazov, nego i rješenje u nekim područjima. A što se tiče posljedica za politike, E, zaključak našeg rada traži veću transversalnu suradnju između različitih područja politika i veću integraciju tih politika. Koja je naša vizija do 2030. godine. Vidite da je to malo ružičasta slika jer to su uvijek naše, naše težnje. Međutim, postoji određene pretpostavke koje moraju biti realne. Vidimo pretvorbu poljoprivrede prema e, održivoj poljoprivredi, intenzifikaciju poljoprivrede, isto tako vidimo e, povećanje e, zaštite okoliša i ravnotežu između lokalnih, nacionalnih i globalnih tržišta kroz trgovinu u smislu prehrane planeta sa boljim upravljanjem, a vidimo i osnažene potrošače koji se usredotočuju na e, održivost e, i na e, Ako pogledamo da 2030, to ne znači da 2030. će nestati neishranjenost. To znači da će ona biti značajno smanjena Međutim, još uvijek će postojati određeni kutovi svijeta gdje će biti e, stanovništva koje je neishranjeno. Ako pogledate koje su politike Europske unije, ovog časa vidimo da su one zaista e, u skladu sa pretvorbom poljoprivrede. Mnogo se usredotočuju europske politike na pretvorbu poljoprivrede, posebno u zemljama gdje postoji visoka razina e, nesigurnosti opskrbe hranom, a isto tako je to u skladu sa ciljem da dobijemo bolje, bolji ruralni okoliš. E, dakle, dosta se usredotočujemo na ruralni okoliš. Ono što će trebati veću pozornost je veza između tržišta i trgovine e, među tržištima. Dakle, na koji način ćemo imati jedan e, funkcionirajući sustav sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim tržištima koji će igrati posebnu ulogu, a pristup tržištima je isto tako bitan koji e, on predefinira u stvari taj proces. I drugi aspekti koje moramo sagledati su promjene u potražnji. E, moramo se baviti tom dinamikom e, promjena potražnje bolje u našim politikama. Ako sagledamo ove izazove u smislu politika, to nas e, navodi da pogledamo malo detaljnije neke promjene u izazovima i prilikama. Prve na koje smo se usredotočili je eh, ovaj izazov vezan za eh, trgovinu i eh, tržišta. Dakle, pretpostavke su pretpostavke rasta na međunarodnoj razini 3%, a isto tako stalna liberalizacija tržišta što se tiče poljoprivrednih dobara i usluga. Međutim, je li to nešto u što smo sigurni? Nije li liberalizacija e, tržišta nešto što u nekim sektorima dobro funkcionira, ali to je dosta osjetljiv sektor kada se radi o poljoprivredi. Isto tako postoji povećanje nacionalizacije ili regionalizacije E, tih e, zabrinutosti vezanih za opskrbu hranom, a isto tako ima učinaka na e, kvalitetu hrana i sigurnost hrane. Dakle, na koji način onda uspostaviti ravnotežu između liberalizacije trgovine i sigurnosti hrane. A isto tako postoje nesigurnosti vezane za učinak na klimatske promjene. Još ključnih faktora koje smo sagledali u više pojedinosti su, e, razlik, su promjene u potražnji. Imamo promjene u potražnji koje proizlaze iz e, različitog razvoja, iz različitih dijelova svijeta. E, postoji srednja klasa koja se sad razvija u Aziji i Africi i koja će onda pokrenuti još više potražnje, posebno za mesom i mliječnim proizvodima. A imamo još jednu, e, jedan fenomen, to je urbanizacija. Do 2030. više 60% stanovništva na planeti će živjeti u gradovima vjerojatno 65% u Aziji će živjeti u gradovima. Istovremeno to stvara nove vrstu nesigurnosti i opskrbe hranom, međutim i nove prilike da se pozabavimo tim problemom e, opskrbe hranom i gospodarskim razvojem. Ako pogledamo sadašnju situaciju u Europskoj uniji, moramo pomaknuti od ciljanja e, tih e, kutova e, i niša nesigurnosti opskrba hrane prema tome da pogledamo koji su izazovi i prilike, a isto tako da sagledamo globalni sustav hrane i da razvijemo globalne odgovore. Što znači da izazov nije samo se usredotočiti na onaj dio stanovništva koji je neishranjen, još uvijek će postojati poseban napor koji će biti potreban za rješavanje tih problema. Međutim, moramo pogledati sveukupnu sliku i vidjeti koja je uloga Europske unije u eh, prehrani planeta do 2030. godine. Ukratko, ono što mi tražimo je bolja koherentnost politika. Razvojna politika mora biti u vezi sa poljoprivrednom politikom, e, trgovinskom politikom, e, poljoprivrednom politikom. A isto tako moramo dublje shvatiti izazove urbanizacije u vezi sa hranom i sigurnosti opskrbe hranom. Isto tako moramo se bolje povezati sa dinamikom potražnje. i moramo vidjeti koliko daleko e, možemo vidjeti na koji način e, potražnja se usredotočuje upravo na održivost i na prehranu. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala. Dajem riječ gospodinu e, Stamulisu. Isto dvije minute. Dobro jutro svima. Hvala gospodine predsjedatelju. Pa prvo želio bih zahvaliti organizatorima što su nam dali priliku da govorimo o tim važnim pitanjima vezanima za sigurnost opskrbe hranom. Isto tako imamo eh, određene razvojne korake u organizaciji i vidjeti na koji način možemo strateški pristupiti problemu vladi. Eh, gladi. Moja prezentacija nije o globalnim trendovima, nego o izazovima na razini pojedine zemlje kako bismo shvatili što je sigurnost opskrbe hrani. Gospodin e, Trusar je govorio o horizontalnim pitanjima. Naravno, govori se o pristupu, stabilnosti i korištenju hrane. Dakle, kako ćete pristupiti takvom e, horizontalnom pitanju kako biste bolje napredovali vezi rješavanja gladi? Ako imam vremena, govorit ću malo i o nedavnoj inicijativi i partnerstvu između Europske unije i FAO-a u podršci e, nekim od tih projekata. Radi se o komplementarnoj prezentaciji, onoj koju je e, dao gospodin Trussard. Volio bih vidjeti što je na prozirnici. Dakle, ne radi se o globalnom izazovu, nego je izazov da na razini pojedinih zemalja rješavamo to pitanje. Govorit ćemo o kroničnoj gladi, a isto tako o politikama i vladanju. Kako bismo mogli vidjeti kako sva ta pitanja i globalni izazovi mogu bolje biti pretvoreni u ishode e, sigurnosti opskrbe hranom koju imamo do sada. Kao što vidite, Izazov o kojem ću govoriti je e, prenijeti e, obveze zemalja i u aktivnosti kako bi pojačali e, napredak što se tiče opskrbe hranom i to je vezano isto tako za politike i vladanje. S obzirom da sam rekao da ću reći e, koja je sadašnja situacija, prema najnovijim podacima o kojima ja mogu govoriti, dakle za dva e, tjedna ćemo imati još novije podatke, međutim prošlogodišnji podaci govore da još postoji 805 milijuna ljudi koji e, pate od kronične gladi. To ne uzima u obzir ljude koji su gladi iz hitnih situacija. To je kroničan pristup. Dakle, tu postoji nedostatak e, unosa kalorija kod tih osoba. Velika većina tih gladnih ljudi u zemljama u razvoju i ta, nedovoljna kaloričnost je pala od 23,4% u 1992. godine, to 13,5% u zemljama u razvoju. Vjerojatno no je e, u stvari napravljen napredak, nema sumnje da je napravljen napredak. Međutim, što je sa napretkom prema e, međunarodnim ciljevima rješavanja problema gladi? Da vidimo. Ovisi o kojem cilju u stvari govorite. U smislu milenijskih ciljeva, broj 1, razvojnih ciljeva, govori se o postotku e, gladnih u ukupnom stanovništvu, a naše procjene su vrlo bliske tomu. S malo više napora ova godina na globalnoj razini može e, postići e, milenijske razvojne ciljeve, međutim još uvijek nismo ni blizu ciljeva svjetskog samita o gladi iz 2006. Dakle, to je broj e, gladnih ljudi između 1992. i 2015. Zelena krivulja i e, os su vrlo različite. Isto tako moramo pogledati ovaj širi problem neishranjenosti. Imamo oko 171 milijun e, djece ispod 5 godina koje koji e, pate od e, kronične e, neishranjenosti, 104 milijuna ih je premršavo, a 55 milijuna ih je akutno, ima akutnu neishranjenost. Dakle, smanjenje gladi, ako ne gledate globalnu sliku, nije jednak. Nije jednak zato što regije kao što su Afrika ispod Sahare i e, Azija i zapadna Azija zapravo e, e, su zaostaju što se tiče ciljeva rješavanja gladi, a i ciljeva milenijskih i milenijskih razvojnih ciljeva. Isto tako ćete vidjeti različite situacije u pojedinim zemljama. Neke zemlje su preokrenule situaciju. Međutim, bitno je znati da neke zemlje su postigle milenijski razvojni cilj, i 25 zemalja je u stvari e, postiglo najizazovniji cilj, a da e, za smanji broj neishranjenih ljudi do 2015. godine. Evo, ovo je ta ista e, slika rješavanja gladi u smislu postotaka, gdje je glad u stvari se pomaknula više u smislu e, postotaka prema, Južno, e, prema Južnoj Aziji i e, Saharskoj Africi. cijene hrane su volatilne i globalno se ponovno razmišlja o sigurnosti opskrbe hrane. Iz 2008. započeli smo se brinuti o budućnosti hrane. I bilo je jako mnogo e, procesa, foruma gdje su se zemlje, regije i e, zemlje koje primaju korisnice i one koje su donatori obvezale i koje su postavile cilj da smanje glad. Vidim neke od njih Mnogi od vas ćete reći, zaboravili ste jednu ili drugu stvar. Međutim, namjera je bila ne prijeći sve te zemlje. Naravno i održive razvojne ciljeve koji opet imaju svoje obveze rješavanja problema gladi. Međutim, moramo reći da zaista su preuzete obveze za smanjenje gladi. Tu nema sumnje inicijative o nultoj gladi na regionalnoj razini su isto učinjene. E, Južna Amerika i Karibski otoci bez gladi. Afrika ima Malibu deklaraciju. Dakle, sve te inicijative su u stvari postavile si rokove do kada će riješiti problem gladi. To je 2025. godina. Dakle, moramo biti iskreni ovdje i znam da u raspravama koje sam vodio, mnogo ljudi je skeptično. Neki su čak e, sarkastični i misle da e, ti globalni forumi i tako dalje e, samo pričaju i proizvode tone papira. Međutim, imamo naše mišljenje o tome. Naravno, ništa od toga nema snagu izvršenja. Dakle, međutim, promiču se mnoge stvari, a tu vidite nešto i na ovoj, na ovom, e, na ovoj prozirnici. Dakle, oni e, promiču razumijevanje e, pitanja. Imamo mehanizme praćenja gdje zemlje daju izvještaje o napretku koje su postigle. Isto tako imamo zemlje koje obvezuju resurse kao partneri, kao donatori, kao korisnici. Oni se E, razmjenjuju i obvezuju se na bolje trgovinske odnose. Isto tako olakšavaju konsenzus vezano e, za političke i institucionalne opcije i promiču razmjenu znanja. Ali ono što je jako važno jest da daju priliku onima koji zaista žele da zemlje nešto učine kako bi smanjile glad i da vide to kao e, neke prilike. To su kao prvo političke prilike koje se mogu iskoristiti. Dakle, to mogu iskoristiti oni koji preuzimaju obaveze. Naš način razmišljanja o tomu i promicanja brži napredak na razini zemlje, je tako da govorimo o okolišu koji olakšava, takozvani enabling environment. To imamo isto tako u ovoj prognozi za 2030. Ali ono što nedostaje je u stvari E, dosljedan i koherentan sustav gdje e, će se uzeti u obzir taj transversalni karakter e, sigurnosti opskrbe hrane. Ovdje imamo četiri stupa. Prvo su politički programi i pravni okvir, što znači da moramo imati sektorne i međusektorne politike koje će sigurnost opskrbe hrane učiniti dio globalne slike o kojoj je govorio gospodin Tusar to je na, na razini pojedinih e, zemalja. Postoje sektorske politike koje spominju sigurnost opskrbe hrane, međutim nemaju e, mehanizme za praćenje i ciljanje koje trebaju imati i koje zaista mogu učiniti razliku što se čine sigurnosti e, opskrbe hranom. A čak i u sektoru poljoprivrede imamo način razmišljanja u silosima. Ista stvar je i sa obvezom da imamo ljudske i financijske resurse kako bismo mogli postići napredak u provedbi politika. I konačno, mehanizmi e, upravljanja i koordinacije koji će osigurati da ova konstelacija politika koja utječe na sigurnost opskrbe hranom ne postoji jako malo, malo zemalja ima takve mehanizme koji omogućuju takvu politiku i konačno Donošenje odluka o politikama i programa uvijek se ne temelji na e, dokazima, a to je bitno pitanje. A to znači za nas ta četiri stupa o koja govorimo su način na koji e, svi izazovi na globalnoj razini mogu biti rješavani integriranjem e, političkih okvira svake zemlje. Dakle, to će e, utjecati na urbanizaciju, klimatske promjene i slično. Mi smo revidirali e, situaciju u nekim zemljama 2014. E, godine i to smo e, sa IFAD-om i izvijestili kako bi vidjeli kako ti mehanizmi doprinose smanjenju gladi. Mi smo u Sofiju izvijestili o nekoliko zemalja, u njima postoje ti mehanizmi, ali postoje na papiru. Međutim, oni nisu dosljedni, ne funkcioniraju i ono što je bitno je da kada god postoji politička obvezanje da postoje ti mehanizmi da moramo e, ojačati e, sektore vladanja i dionika kako bi se usredotočili na te inicijative sigurnosti opskrbe hranom. Dakle, trebamo jačati e, kapacitet vlada, ali i ostalih da se bolje usredotoče na takve politike sigurnosti opskrbe hranom. EU unija u partnerstvu sa fao pokušavamo u stvari izraditi jedan program u jednoj skupini zemalja, dakle 20 do 25 zemalja, koja će zapravo rješavati ove nedostatke koje će upravo rješavati jačanje e, vladanja u određenim sektorima za bolju mrežu sigurnosti opskrbe hranom. Ne mogu vam reći koliko je važna opskrba hranom za Europsku uniju i koliko je Europska unija potrebna za sigurnost opskrbe hrane. Vi to svi, hranom, vi svi to dobro znate. Međutim, partnerstvo o kojem govorimo će uskoro biti potpisano generirat će potporu za jače i izravnije e, obvezivanje kada se radi o obvezama e, vezanim za sigurnost hrane i e, razvoj poljoprivrede. Isto tako neki podregionalni subjekti mogu biti uključeni. Dakle, radi se o tome da iskoristimo angažman Europske unije i FAO-a i program se zove FIRST. Dosta je komplicirano, dakle radi se Food and Security Impact Resilience. Evo, ja se ispričavam jer sam malo poduzao previše vremena, ali e, svrha toga svega jest ono što sam prije rekao, a to je da rješavamo ovaj nedostatak koherentnosti u politikama i vladanju na razini pojedinih zemalja. Radi se o tome da se usredotočimo na sektorne i prosektorske politike i programske okvire za eh, održivu poljoprivredu i sigurnost opskrbe hrane i da eh, isto tako održiva poljoprivreda da svoj doprinos sigurnosti opskrbe hranom. Kao što sam prije rekao i da rješavamo jedno vladanje koje se temelji na dokazima i koje je inkluzivno čiti e, dionike i koordinirati tim dionicima. Nadam se da, sam, da ću imati i vremena odgovoriti na neka pitanja vezana za ovu inicijativu, ali reći ću vam svoje zaključke. E, trendovi u smanjenju gladi Mislim da imamo dobrih vijesti e, i na razini na svjetskoj razini, na razini pojedinih zemalja, međutim još uvijek smo daleko od e, iskorjenjivanja hrane kao e, cilja. Isto tako, e, nova pozornost vezana za sigurnost hrane i prehranu i uloga održive poljoprivrede isto tako nam daje nade a isto tako ovaj, usredotočenost na sigurnost opskrbe hranom je prilika da se ojačaju e, kapaciteti na razini pojedinih zemalja na četiri stupa, a isto tako postoji ključna uloga politika i vladanja u ubrzavanju tog procesa. Hvala vam lijepa. Merci, merci. La parole... imaju zastupnici. Kao prvo naš kolega Vajrenen, dajem vam riječ. <clears throat> Govorit ću finskim jezikom. Prvi milenijski cilj je iskorijeniti ekstremno siromaštvo i glad. Kao što je upravo rečeno, učinjen je dobar napredak u tom smislu. Na jesen ćemo postaviti nove ciljeve za održivi razvoj i tu ćemo podići razinu ambicije. Želimo u potpunosti iskorijeniti glad u svijetu. Istovremeno, kada podignemo razinu ambicije i pokušamo učiniti više, izazovi se povećavaju, broj ljudi na svijetu se povećava pa će se znatno povećati i potreba za hranom. Jučer smo čuli izvješće kolege Deva o E, angažmanu privatnog sektora u razvoju i rečeno je da do 2030. godine potreba za hranom u svijetu će se povećati za 50%, te stoga treba povećati i poljoprivrednu proizvodnju. Do 2050. godine bit će potrebno 70 do 100% više poljoprivredne proizvodnje. Istovremeno imamo i druge izazove, na primjer klimatske promjene će otežati rad u poljoprivredi, e, također urbanizacija će izazvati probleme jer gradovi oduzimaju poljoprivredno zemljište kako se gradovi šire, tako će nestajati sve više i više zemljišta koje bi se inače moglo koristiti za poljoprivredu. Voda se koristi za navodnjavanje polja umjesto da se koristi kao pitka voda. Želim čuti što predsjednik eh, svjetske mm, eh, eh, organizacije FAO E, misli o tome koliko se na globalnoj razini može povećati poljoprivredna proizvodnja i hoće li to biti dovoljni. Isto tako e, predstavnika ifad želim pitati e, sljedeće naravno u zemljama u određenim zemljama treba povećati proizvodnju hrane tamo raste potreba za hranom, hoće li oni moći povećati svoju proizvodnju kako bi prehranili vlastiti narod? Možda predstavnik e, organizacije za hranu i poljoprivredu ili netko drugi želi to komentirati. Ta, e, osobito želim da predstavnik organizacije za hranu i poljoprivredu to kaže. Hvala, gospodin Gorenc ima riječ. merci, monsieur le président. Euh, da, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mi kao sudionici na ovom sastanku smo osobe koje zanimaju te teme, jedni su promatrači, jedni su um, djelatni na tom području. Mi smatramo da mi djelujemo zato što imamo odgovornosti kao odbor za razvoj da se izjasnimo vezano uz dosljednost naših politika. Trebamo dati naše mišljenje o sporazumima ili o prijedlozima međunarodnih sporazuma. Prije svega tu mislim o sporazumima o gospodarskom partnerstvu. Također se izjašnjavamo o programacije komisije koja pokriva isto tako i promicanje poljoprivrede u zemljama u razvoju. Trebamo dati političke poticaje velikim konferencijama, prije svega onima za, za financiranje razvoja u Addis Bebi, zatim isto tako i konferenciju koja je bila u Yorku u kojem smo izradili izvješće. I meni ovo na neki način nije dovoljno. Ja bih rado da razjasnite ne, i da kažete nešto vrlo konkretno. Sporazumi o gospodarskim partnerstvima. Evo recimo posljednji sporazum koji je Europska unija postigla sa eh, jednom državom Zapadne Afrike. Da li je po vašem mišljenju taj sporazum kontraproduktivan ili on pak potiče poljoprivredni razvoj toj zemlji? Je li to sastavni dio rješenja ili sasvim dio problema? Slažete li se s onima koji kažu da bi trebalo smanjiti pravo na ulaz različitih proizvoda, pa i poljoprivrednih proizvoda i da je to način na koji se može poboljšati poljoprivredni razvoj tim zemljama ili je to način na koji se te zemlje penaliziraju? Šalite li se s time da taj sporazum u dovoljnoj mjeri uzima u obzir poveznicu između poljoprivreda u toj državi, tim državama i poljoprivredi u sjevernim zemljama. Jer neki kažu da imamo 1 naspram 100, pa kad kad i 1 naspram 500 razlika u produktivnosti, prije svega kad se radi o proizvodnji žitarica. Vodimo li dovoljno računa pri našim pomišljanjima o tim sporazumima, o toj tematici, o specifičnim problemima koje pogađaju te države kada se radi o privljedi. Imate li dojem da oni koji su sklopili te sporazume, da su imali sve informacije o e, tom pozitivnom i negativnom utjecaju koji će ti sporazumi imati. Što FAO misli o posljedicama do kojih bi moglo doći nakon sklapanja takvih sporazuma? Reći ću vam, e, onako kao što inače ja vrlo iskreno kažem, da ako vas nisu konsultirali da je onda imamo velik problem. A ako su vas konsultirali, ako se slažete s njima, onda isto tako imamo problem. Osim ako pokaže, pokazati da su ti sporazumi korisni za razvoj poljoprivrede. Tko bi prema vama trebao aktivirati koju polugu i na kojoj razini, jer inače bi nam se ista priča mogla stalno ponavljati. Mak provodimo makroekonomske konstatacije, znamo koji su problemi, jedna druga tema. Rekli ste da zemlje Južne Azije da su još uvijek na lošem putu. Mislite li tu na zemlje u razvoju ili na zemlje s brzorastujućim ekonomijama? Na koje zemlje točno mislite? Jer ako se radi o brzorastućim zemljama, onda imamo veliki problem u samoj unutrašnjosti tih država, ali oni zapravo imaju dovoljno resurs za dovršetak tog procesa i za to da sami promiču produktivniju poljoprivredu, Sporazumi o ribolovu, jesu li oni po vašem mišljenju nešto što doprinosi rješenju ili što pokušava problem, dakle kada se radi o sporazumima o ribolovu između afričkih država i Europske unije. Evo, ovo je već mnoštvo pitanja, ali rado bih čuo od vas značenja ovih aspekata koje mi se čine ipak da su dizane važnosti. Hvala vam, dragi kolega. Riječ dobiva naš kolega Guerrero. Eh, Hvala. Zahvaljujem i našim govornicima. Želim postaviti nekoliko pitanja. Prvo, ako se dobro sjećam, broj ljudi e, koji trpe od kronične neishranjenosti i gladi u svijetu se smanjio, je li to spalo za 100 milijuna otprilike? Ako je tome tako, kao prvo moramo se prisjetiti da danas na planeti ima više ljudi nego prije, a u isto vrijeme smanjenje nije srazmjerno smanjenju siromaštva. Dakle, imamo specifičan problem, problem kronične gladi i izgleda da je u apsolutnom smislu taj problem žilaviji od problema e, siromaštva. Pa želim čuti što mislite o tome. A drugo, kad je riječ o sirovinama, osobito kad je riječ o prehrambenim artiklima, o špekulacijama sa cijenama Imali smo, nažalost, na početku 21. stoljeća takve pojave. Da li smatrate da to pridonosi neishranjenosti i kroničnoj gladi u nekim dijelovima svijeta? Govorim naravno o siromašnim zemljama i o špekulaciji sa cijenama hrane. I konačno što vi mislite o poljoprivrednim proizvodima za e, biogoriva za proizvodnju energije da li će to štetiti proizvodnji hrane u nekim državama pa i na globalnoj razini i vraćajući se na e, špekulacije e, to ima veze i sa upravljanjem na lokalnoj razini. Mi želimo imati takav sustav upravljanja koji će spriječiti špekulacije sa cijenama hrane. Hvala. Riječ ima naš kolega Zeller. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Većina mojih pitanja već su postavljena od strane kolega. Mene zanima kako vi prikupljate podatke, kako onda zatim možete reći nešto o tome ostvaruju li pojedine države milenijske ciljeve po pitanju skrivanja gladi ili ne. Ja vidim da u Africi postoje mnoge države koje su označene zelenom bojom, dakle kao države koje će doseći te ciljeve do ove godine, no to su vrlo često upravo i one države iz kojih sada ljudi bježe u stotinama i tisućama zato što tamo više ne mogu imati najosnovnije e, životne potrebe pokrivene i pokušavaju na razne načine pristići u Europu, bilo da se radi o Nigeriji, Nigeru, Maliju ili čak i Etiopiji gdje se navodno održava i veliki fenomen e, land grabbinga, otimanja zemlje, jer su mnoge poljoprivredne površine u stranom vlasništvu, kineskom vlasništvu primjerice i drugima, a istodobno s druge strane vidimo da naši poljoprivrednici u Europi kažu da nemamo problem sa produktivnostom, da imamo dapače pretjeranu produktivnost, da se mi zapravo borimo protiv gladi tako što naš višak u proizvodnji izvozimo u te države, što pak zatim dovodi do tome da upravo mali, mali poljoprivrednici u tim državama, u, prije svega u Africi, propadaju i da im se oduzima sama egzistencija za život. Već smo čuli, potreban nam je pristup koji neće imati samo jednu dimenziju. Moramo vanjsku politiku, razvojnu politiku, ali i E, sigurnosnu politiku objediniti. Mislite li da bi se to barem ove godine u 2015. pri definiciji održivih ciljeva moglo i dogoditi? Hvala. Merci, Hvala lijepa, dragi kolega. Mislim da su to bili svi govornici. Pa ćemo riječ sada dati gospodinu Tusaru kako bi odgovorio na intervencije zastupnika. Izvolite. Zahvaljujem. Pa mislim da je većina pitanja upućena mom kolegi, pa ću mu dati malo više vremena za odgovor. Samo bih naglasio neke stvari e, koje proizlaze iz vaših pitanja. Sasvim je jasno da tijekom posljednjih nekoliko godina u trgovinskim pregovorima smo vidjeli ispreplitanje pitanja razvoja trgovine i održivosti kada kažemo da moramo gledati dalje od poljoprivredne preobrazbe e, kad govorimo o sigurnosti hrane moramo vidjeti i kako aktivnosti preobrazbe usluga e, politike e, u vezi ishrane i potrošača kako će se to utjecati na globalnu potražnju i na mogućnosti borbe protiv gladi u zemljama u razvoju. Mislim da moramo progresivno e, se bolje pripremiti za te integrirane politike ja podržavam pristup kolege iz Organizacije za hranu i poljoprivredu, dakle e, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini moramo imati smislenu raspravu E, i u potpunosti uzeti u obzir sve mogućnosti kada pregovaramo o trgovinskim sporazumima. E, to moramo uključiti i sigurnost hrane. E, to nije lako učiniti jer ovo nije jedina tema gdje je sve važnije imati tu mogućnost. I to je nešto u čemu Europska unija može igrati važnu ulogu podržavajući i vlastite procese i procese na međunarodnoj razini. Zato je iznimno bitno da Europska unija pridonese raspravi i da predvodi u raspravi o tome kako se mogu ispreplitati razni politički ciljevi. E, treba razmotriti sve posljedice pojedine politike, a ne samo imati jednosmjerni proces. Dakle, evo to je moje Ovaj glavni zaključak o vašim pitanjima. Dajem riječ gospodinu Sambulisu. Hvala. Dakle, vaša pitanja su zahtjevna. Nisam siguran da ću moći e, na najbolji način odgovoriti na e, sva ta pitanja, ali pokušat ću u e, globalnim e, perspektivama e, organizacije za hranu i poljoprivredu koji smo objavili 2012. godinu kažemo da ako uzmemo tri godine od 2005. do 2008. kao osnovu za izračun, moramo proizvesti 60% više hrane u svijetu a najveći dio te hrane će se proizvesti u zemljama u razvoju. Očekuje se da će one kao odgovor za potražnju povećati svoju poljoprivrednu proizvodnju za oko 100%. Kao što sam rekao, E, to je odgovor na očekivanu e, potražnju 2050. godine jer kako se svijet bogati i urbanizira e, tako sastav košarice sa hranom i potražnja za hranom se mijenja proizvodnja žitarica e, će služiti za prehranu stoke jer će ljudi tražiti više mesa, ali će i više ljudi možda jesti više riže. E, može li se udovoljiti tim e, zahtjevima? Ovakva pitanja su vrlo teška jer trebamo vidjeti što ćemo poduzeti od sada do 2050. godine da bismo zaustavili opadanje produktivnosti tla. E, kao što znamo godišnji rast produktivnosti je e, prepolovljen u odnosu na prethodne godine. E, to je razumljivo jer nam stalno opada cijena hrane a to ne potiče usvajanje inovacija i povećanje produktivnosti ove projekcije ovise o scenariju koji razmatramo. Ako imamo minimalni utjecaj klimatskih promjena e, do 2050. godine, e, jer će se glavni učinci e, očitovati nakon 2050. godine. kada je riječ o resursima, to je zanimljivo pitanje. Ako razmotrite teoretski koliko obradive zemlje postoji u svijetu, to je oko e, milijardu hektara, a mi ćemo do 2050. godine koristiti još oko 70 milijardi dodatnih hektara. E, e, ova globalna slika međutim se malo zamagljuje jer 70 do 80% obradive zemlje nalazi se u 35 država u Latinskoj Americi i u Africi. Postoji potencijal za širenje, ali dio tog tla e, nije e, u pravim državama e, pa će nešto od toga biti recimo u ekološki osjetljivim područjima i tako dalje. Dakle, brojke ne izgledaju tako loše, ali e, to slika nije tako ružičasta kako se može činiti e, zbog e, implikacija za okoliš. Stoga naša glavna poruka kada izrađujemo ove projekcije da se nešto mora poduziti sada bez obzira je li riječ o e, klimatskim promjenama ili o drugim e, stvarima e, a sada ću se osvrniti na zapadnu Afriku. Moram vas razočarati jer eh, FAO eh, nije uključen u pregovore, u te trgovinske pregovore, ali postoji pitanje u vezi produktivnosti eh, da li dva partnera koji se su uključeni u trgovinu kada dakle ovisi o tome o kakvoj produktivnosti govorimo. Ako gledate na produktivnost tla, na primjer sto puta je veća u sjeveru nego na jugu, ako je to E, odlučujući odlučni faktor onda ne bi uopće bilo trgovine ali moramo prvo razmotriti produktivnost e, rada e, to je jako važno jer je riječ o vrijednosti rada važna su i općenitija pitanja produktivnosti dakle u svakoj E, trgovini postoje dobitnici i gubitnici čak u istoj e, državi čak u istoj zajednici čak u istoj poljoprivredi pitanje je u kojoj mjeri europska unija ili e, države mogu kompenzirati gubitnice i gubitnike ili neke od gubitnika dakle u svakim trgovinskim pregovorima riječ je o ovim problemima a sada kad govorimo o Južnoj Aziji, Južna Azija ne napreduje istom brzinom kao i neke od drugih podregija o kojima sam govorio. Ona ne ide unazad, samo ne napreduje jako brzo. Ako gledamo po zemljama, zemlje gdje su velika povećanja su na primjer Afganistan. Znamo vrlo dobro da je tamo broj gladnih ljudi porastao. Zatim imate povećanje neishranjenih ljudi u Pakistanu i to znatno povećanje. Dakle, subregija u cjelini manje napreduje od recimo istočne Azije gdje se napreduje brže. To moramo pojasniti a globalne i podregionalne slike eh, samo uh, ukazuju na to da je potrebna dublja analiza. Neke zemlje uh, idu unazad, neke imaju uh, katastrofe, prirodne katastrofe, neke imaju sukobe, oružane sukobe i tako dalje. Kada je riječ o ciljevima održivog razvoja, istina je da kada govorimo o postocima, već je postignut e, e, cilj smanjenja e, siromaštva u većoj mjeri od cilja smanjivanja gladi, a dio razloga za to je da oni koji su gladni su u stvari na dnu dna, oni su najsiromašniji 25 dolara na dan e, zarađuju. E, e, kad je riječ o špekulacijama sa cijenama hrane i stajalištu FAO, mi smo objavljivali dokumente o ulozi špekulacija kad je riječ o krizi hrane. Nema sumnje da špekulacija e, dovodi do e, odnosno povećava volatilnost cijena i ali nemamo dokaza da je uzrok e, volatilnosti cijena taj Dakle, kad je riječ o povećanju cijena, tko je izgubio, a tko je dobio, je pitanje, otvoreno pitanje. Dakle, e, riječ je o proizvodnji za biogoriva. E, dakle, dobijaju oni koji proizvode biogoriva, e, potrošači su na gubitku. Imamo vrlo jasno stajalište o grabežu e, tla, o grabežu zemlje. Mi sudjelujemo u raspravama o e, o odgovornom korištenju zemlje e, kako bi vlade osigurale da se e, promiče sigurnost e, hrane i e, ekološka održivost. je sudjelovao i u pregovorima i u prvobitnoj verziji dokumenta o odgovornim ulaganjima, pa može nešto više o tome reći. ugrožavanje preživljavanja točno trebam li se zaustaviti dobro možda e, to možemo nastaviti u privatnom razgovoru hvala Hvala. Molim vas vrlo kratko samo izvolite. Da, sad ste nam odgovorili da niste izravno uključeni u gospodarske sporazume. U redu. Ali, kada se vidi na kojem članku općih e, tarifnih propisa se temeljio sporazum između Europske unije i određenih zemalja, to je članak broj 24. On je star prije 50 godina i taj članak se primijenio na čitav niz zemalja koje su imali slično gospodarsko stanje i u svakom slučaju tu se nije još vidjelo nisu još vidjele te promjene u produktivnosti, u sposobnosti gospodarstava kakvu imamo situaciju danas. Problem koji nam predstavlja taj članak 24. je sljedeći iz homogene situacije smo se sad našli u heterogenu situaciju, a isto te kriterije homogenosti želimo primjenjivati na heterogenu situaciju. To je problem. Čak se ne možemo niti složiti oko tumačenja članka 24. i to je taj cijeli problem. A moj problem kao osoba koja sudjeluje u razvojnoj politici je ta da ne znam tko zapravo odlučuje o pravim potrebama partnerima s kojima se sklapaju ti gospodarski sporazumi. Jesmo li dovoljno vodili računa o interesima afričkih zemalja u okviru tih pregovora, jer smo se već unaprijed odlučili na nešto tako što smo se temeljili na članak 24. 24. članak je zapravo opcija, to znači da se uzima opcija da se nametne takvim sličnim državama jedan sustav, a, zapravo te države nisu slične. To je problem koji je sam problem sustava, a mislim da bi jedna institucija poput fao u načelu trebala biti uključena u konzultacije o tim pitanjama i da bi trebala dati svoje mišljenje, svoje razjašnjenja o tim situacijama prije nego što mi donosimo naše političke odluke o tome a što se tiče špekulacije, to što ste rekli, moramo reći da nemamo uravnoteženost između ponude i potražnje. Špekulacija je oportunistički pokret koji iskorištava tu e, situaciju neravnoteže i imate pravo kada kažete da špekulacija još i povećava taj problem i da e, je vidimo pogušanje naspram odsudstva špekulacije. Hvala vam, dragi kolega. Uh, Samo da kažem da prihvaćam uh, vaš prijedlog, uh, vaš argument stoji, imamo trgovinski ugovora, uvjeti su se bitno promijenili. Možete li nam dati mišljenje vaše institucije prije nego što mi ovdje u Europskom parlamentu se izjasnimo o sklapanju gospodarskog sporazuma sa Zapadnom Afrikom? Hvala lijepa, dragi kolega. Mislim da ćemo završiti ovdje s raspravom. Hvala vam gospodo govornici na vašim izlaganjima. Ispričavam se, želite imati odgovor? Da, odgovor je li FAO spremna zapravo odgovoriti. To je zapravo baš stvarno pitanje. I don't have a detailed response to your question, Dakle, ispričavam se što ne mogu odgovoriti sada. Merci. Merci. Euh, Hvala vam. sada na drugi dio ove teme. Odmah bih zamolio da nam se pridruže gospodin Brian Baldwin iz Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede i gospodin Kusman iz Udruga civilnog društva AgriCord ovdje na panelu. Molim vas.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 Donc on, on, va continuer. Alors je, vous précise qu'on... U redu nastavljamo. Imamo 45 minuta zakašnjenja, te ću stoga biti vrlo strog po pitanju vremena za govor. Odmah ćemo započeti. Gospodina Balvina ćemo zamoliti da govori 10 minuta, a zatim isto tako gospodina Kusmana. 10 minuta, molim vas. Hvala. Chair, thank you puno hvala, hvala što ste mi dali priliku da jutro se razgovaram s vama. Vi ste govorili o novim izazovima nakon 2015. godine. Prvo ću se osvrnuti na nove izazove, a onda ću govoriti o sagledavanju situacije. Hvala. Dakle, izazovi što se događa 2015. godine što bi trebalo biti važno za vas zastupnike. Kasnije ove godine imamo sastanak o održivim e, razvojnim e, razvojima, zatim je sastanak u Adisu, a COP21 o klimi u prosincu. To su izazovi e, u razvoju e, poljoprivrede o kojima moramo zauzeti stajalište. E, e, dakle, kad je riječ o E, inventuri. E, mi smo financijska institucija, dio smo sustava Europske unije, ali posuđujemo novce, dajemo kredite e, za razvoj poljoprivredne, za olakšavanje, odnosno ublažavanje siromaštva i pokrećemo financijske inicijative, osobito u Africi. U prvom nizu izazova, kad je riječ o razvojnim ciljevima za 2015 želimo da se potvrdi cilj da se svaka osoba nahrani svaki dan e, sa sigurnom i hranjivom hranom e, E, koji je izazov kad je riječ o ishrani? Svako mora imati dovoljno osnovnih namirnica, moramo se pozabaviti e, neishranjenošću mikrohranjivima, a zatim se moramo e, baviti pitanjima pretilosti zbog velikog sadržaja šećera i masti u prehrani u Africi. Izazov je da 900 milijuna siromašnih u svijetu, to je 70% njih, žive u ruralnim područjima. 750 milijuna njih, to jest 63% e, se bavi poljoprivredom. E, dio, veliki postotak njih su žene. Dakle, izazov je e, nositi se s pitanjima ruralnog rasta, odnosno preobrazbe ruralnih područja. Nadovezao bih se na e, jednog odgovornika koji je govorio o, potražnji za hranom iz gradova. To je veza između gradova i ruralnih područja. Kad sam razgovarao u Šri Lanki o njihovom programu za ruralni razvoj, e, oni su jasno sagledali e, vezu između onoga što se događa u ruralnim i urbanim područjima. A tko to još vidi? Pa mladi koji žive e, u tim područjima jer ako ne vide za sebe priliku u ruralnim područjima onda se sele u urbana područja. A ako ne nađu posao u urbanim e, e, područjima u svojim zemljama gledaju gdje će otići. Dakle, za nas je ključna e, preobrazba ruralnih područja. Koji je tu najveći izazov? On je vezan s drugim izazovom, a to je ulaganje. Dakle, potrebno je više domaćih i međunarodnih ulaganja u mala gospodarstva e, i u poboljšanje produktivnosti, osobito među ženama. E, potrebno je stvarati radna mjesta putem ulaganja u mala, mala gospodarstva E, jer ruralni mladi ne žele svaki dan provesti na polju, one žele imati e, posao, žele imati radno mjesto e, u tvornici na primjer u ruralnom području, ne žele se nužno baviti poljoprivredom. Moramo ulagati u organizacija, organizacije poljoprivrednika, moramo upravljati razvojem sela, osobito obzirom na ulogu žena, moramo vidjeti vidjeti koje su potrebe u ruralnom financiranju, e, e, marketingu, e, snabdjevanju, navodnjavanju, dovodu vode i pitat ćete se odakle taj novac. Adis vam neće dati odgovore na ta pitanja. Ja vjerujem da će sastanak u Adisu postaviti neke od parametara i neke od pitanja s kojima se moramo pozabaviti da bismo krenuli naprijed kad je riječ o pitanjima ulaganja jer ulaganja e, u e, ruralna područja su i javna i privatna i sada dolazimo do važnosti pomoći za razvoj. E, znam da je rečeno nešto onih 70% koje daje Ujedinjena kraljevina pa i onoga što daje Europska unija. To je jako važno. Ta službena ulaganja su jako važna jer se ulaže u javna dobra, u istraživanja nećemo naći usjeve koji će se prilagođavati klimi bez e, znanstvenih istraživanja e, i tu e, je važno javno financiranje ali ne zaboravimo i važnost privatnog financiranja sad kad govorimo o financiranju iz privatnog sektora moramo se baviti okolišem koji će to omogućiti jer što spriječava na primjer da da E, mirovinski fondovi iz Europe ulažu u Afrike pa sprečava ih rizik. Dakle, e, to moramo riješiti, ali jednako važno kao i mobiliziranje međunarodnih e, financiranja je omogućiti i domaće financiranje. Moramo na razini država više učiniti da bismo omogućili domaća ulaganja u poljoprivrede. jer u nacionalnim državama postoje ulagači koji bi više ulagali ulagali u poljoprivredu kad bi postojala prava investicijska klima, e, porezna situacija, e, tržišna situacija, onda bi oni ulagali u to. Dakle, e, ono čemu, što sad želimo reći je da imamo potencijal za mala gospodarstva, moramo riješiti pitanje samodostatnosti kad je riječ o hrani, ali moramo se nositi i sa većom potražnjom za hranom u urbanim područjima i to za kvalitetnom hranom, ne za osnovnom, osnovnim namirnicama, nego kvalitetnom hranom. Što kad bi muškarci i žene imali e, pristup tehnologijama koje bi im omogućile povećati e, svoju produktivnost kad bi imali bolji okoliš, kad bi bili povezani sa većim brojem tržišta i sa boljim tržištima. Što kad bi ti mali farmeri mogli biti organizirani, imali, imali bismo kritičnu masu na koju se e, e, mogu osloniti velike organizacije uz prave investicije, uz pravu razinu ulaganja, što će se dogovoriti govoriti o Adisu, e, mogli bismo riješiti pitanja potražnje za hranom u gradovima. I konačno ono što želim reći na kraju e, odnosi se na partnerstvo jer nećemo moći riješiti probleme o kojima smo govorili jutros ako ne razvijemo e, partnerstva. Sad imamo dobra partnerstva u sustava UN-a i važna je i Pariška e, deklaracija koja je ukazala na važnost usklađenja donatora i Međutim, postoje novi izazovi kad je riječ o partnerstvu o kojima smo jutros počeli govoriti. Jedno je partnerstvo sa samim vladama. Ne, malo prije smo govorili o važnosti koherentnosti politike. To nam je izazov jer to se događa, ali e, E, u vrlo ograničenom opsegu. E, moramo se više angažirati na razini e, država kroz delegacije Europske unije, Ujedinjene narode i druge organizacije kako bismo poboljšali dijalog i zastupali ne samo koherentnost već i vodstvo u poljoprivrednom sektoru. Moramo gledati suradnju jug-jug, dakle prinosi soje u Argentini e, e, to se isto može postići u Africi i Aziji. Moramo vidjeti kako partnerstvo jug-jug može poboljšati produktivnost u Aziji i Africi. Potreba nam je puno bolje partnerstvo s privatnim sektorom, ne samo međunarodnim e, poduzećima, već i na razini država Dakle, i vaše delegacije mogu to predvoditi na razini e, država. I konačno trebamo partnerstvo sa e, malim poljoprivrednicima, jer ako većina siromašnih žive u ruralnim područjima, a većina njih su žene i mladi, onda je potrebno osnažiti e, te ruralne ljude kako bi se mogli riješiti problemi s kojima se bavimo danas. Hvala. Euh, Hvala vam. Hvala vam na tome što ste se pridržavali vremena na govor. Bilo vam je potrebno točno 10 minuta. Sada ću predati riječ gospodinu Kusmanu. Thank you, Hvala gospodine predsjedatelju. E, zastupnici u parlamentu zaista cijenim što imam priliku da govorim o inicijativi iz e, svijeta poljoprivrednika koji se uklapa u sadašnju raspravu i e, sadašnja razmišljanja. Evo, imamo ovo na ekranu ovdje e, i tijekom Brajanovog govora, sigurno neću dulje od 10 minuta govoriti. Dakle, radi se o poljoprivrednicima i poljoprivrednim organizacijama. Brajan je govorio o važnosti IFAD-a i zaista nam se e, sviđa što je to pitanje sigurnosti opskrbe hranu za svaku osobu svaki dan. Isto tako i poljoprivrednici imaju slična stremljenja, a to je bilo šest ili sedam godina e, prije kada smo rekli da imamo ambiciju da svaki e, predstavnik i zastupnik obiteljskih gospodarstva u zemljama u razvoju zaslužuje potporu i to uvezano za inicijative koje sami e, žele poduzeti za samo jačanje. Oko te ambicije mi smo izgradili jedan savez koji e, sada e, ima organizacije poljoprivrednika iz devet europskih zemalja, iz Kanade, iz Azijske skupine i Senegala, a to je inicijativa koja podržava organizacije poljoprivrednika u zemljama u razvoju. Zašto mi to činimo? Imamo pet stvari. Zašto to činimo? Tko je uključen? Funkcionira li to i kako funkcionira? Prvo, zašto to radimo? Iz tri glavna razloga. Prvi je vezan za razvoj civilnog društva, demokracije, jačanja stabilnosti u zemljama. Mi zaista vjerujemo da organizacije poljoprivrednika su važne u civilnom društvu, da doprinose demokraciji, stabilnosti i da zaista treba uzeti u obzir u tim ranjivim okolišima. Drugo, isto tako organizacije poljoprivrednika mogu e, se organizirati i dati bolje usluge poljoprivrednicima, impute, izgraditi bolje odnose sa privatnim sektorom, bolje odnose sa cijelim lancem hrane i olakšati uvođenje inovacija. I treće, s obzirom da oni e, okupljuju poljoprivrednike koji su nekada vrlo nejednaki u smislu i resursa, tako doprinose e, jednakijoj raspodjeli doprinos e, dohotka uključuju žene, uključuju mlade, siromašnije i poljoprivrednike početnike u jednu organizaciju i zato jedna rastuća skupina e, profesionalnih organizacija poljoprivrednika e, se mobilizira oko ovih pitanja. Vidite ovu skupinu, neću previše inzistirati, devet zemalja, 12 različitih članica. To znači da imamo jaki Europski savez, ambiciju i opredjeljenje da koordiniramo napore u tu svrhu, da ojačamo organizacije poljoprivrednika u E, zemljama u razvoju. Što god je njihova ideja jačanja, zato jer mi nemamo jasnu politiku onoga što oni trebaju učiniti, nego mislimo da jedan akter u razvoju treba biti ojačan. To je bitno za vlade, i za sve aktere koji su uključeni da organizacije poljoprivrednika budu jače. Kako to funkcionira? Imamo dva aspekta. Prvo već imamo određeno iskustvo i možemo vam pokazati da e, potpora organizacijama poljoprivrednika, a gledam na iskustvo od recimo svake godine imamo oko 200 do 250 organizacija poljoprivrednika u više od 60 zemalja u razvoju. Dakle, to je postao zaista veliki, e, veliki napor. Vidimo dvije stvari oni koji su izravno e, uključeni u taj napor je više od 800 tisuća e, obiteljskih poljoprivrednika. To znači da to ima određeni značaj. Ako vidimo ovu brojku od 800 milijuna i da nas brojka plaši da je toliko ljudi uključeno, a da još uvijek su siromašni i e, trpe glad, to je jedna jedan napor koji zaista uključuje oko milijun obiteljskih e, poljoprivrednika e, u jačanje njihovih organizacija. Ta ogromna brojka postaje nešto opipljivo i realno kada gledati na pojedine zemlje, posebno u našim brojkama nemamo aktivnosti u Indiji, nemamo nikakvog djelovanja u zemljama kao što je Kina gdje ima jako mnogo e, siromišnih e, poljoprivrednika. Drugo je učinak. Postoji iskustvo, možemo vam pokazati konkretne rezultate onoga što se događa. Imamo snažnu mobilizaciju i motivaciju koja proizlazi iz aktivnosti koje pokazuje da ako podržite organizacije proizvođača i organizacije poljoprivrednika zaista možete vidjeti učinak na razini e, poljoprivrednika koji su uključeni u to e, vezano za njihov prihod i e, životni standard. Dakle, mi izvještavamo o tom učinku već šest godina i za nas je to velika motivacija da nastavimo sa našim naporima. Drugo, e, podrška organizacijama poljoprivrednika je konkretan cilj. Možete mjeriti potporu, a isto tako možete mjeriti potporu i pogledati glavne kompetencije e, organizacija poljoprivrednika. To je da budu zastupljeni, da uključuju e, vrlo konkretno svoje članove, da polažu računa svojim članovima, da imaju e, relevantni profesionalni kapacitet, da mogu e, pružiti usluge koje su mjerodavne za poljoprivrednike, da poboljšavaju te usluge, da budu uključivi. To su sve te mjere. Mi zaista smo motivirani našim iskustvom jer vidimo da to zaista funkcionira. I posljednje, na koji način to funkcionira? Slušao sam neke od e, glavnih aktivnosti koje se podržavaju. E, puno se toga događa između e, samih e, kolega, dakle poljoprivrednici pomažu poljoprivrednicima unutar tih profesionalnih organizacija i to je za nas polazna točka. Imamo izvrsne primjere iz europskih, kanadskih, azijskih i južnih organizacija poljoprivrednika koje imaju iskustvo, koji su relevantni i koji zaista su uključeni u razvoj kolega u drugim zemljama u 200 e, 250 e, organizacija poljoprivrednika e, postoji pomak prema jačem usredotočenju na razvoj prehrambenog lanca. Imamo sve više ugovaranja, marketinga, bavimo se privatnim sektorom, prehrambenim lancem u svim svojim aspektima i to je važan dio našeg rada. I treći aspekt je da ne radimo sa nevladinim organizacijama, nego samo e, podržavamo e, e, organizacije poljoprivrednika. Drugi rade sa nevladnim organizacijama koje igraju drugu ilagu. Ovo se samo temelji na članstvu organizacija poljoprivrednika, malih poljoprivrednika. Isto tako pokušavamo osigurati komplementarnost sa javnim programima i sinergijama sa vladom. Nekad se smatralo vladom neprijateljem. Poljoprivrednici u zemljama u razvoju i u našim zemljama su sve više svjesni da morate e, se e, dogovarati s vladom, da vlade moraju biti operativne kao i vaša ministarstva i da morate s njima surađivati. Drugo, mi zaista e, e, promičemo ruralno poduzetništvo i tražimo od organizacija poljoprivrednika da se bave ruralnim aktivnostima koje se bave zdravljem, osiguranjem, uključivanjem žena u druge aktivnosti. Dakle, postoji pomak prema sveobuhvatnijem, e, sveobuhvatnijem razmišljanju koje je šire od proizvodnje i marketinga. I na kraju postoji tendencija za mobiliziranje putem nepovratnih sredstava, jer naš glavni sustav je financiranje organizacija poljoprivrednika putem nepovratnih sredstava, kako onda oni mogu e, se baviti drugim izvorima financiranja, mogu ići u lokalne banke, lokalne e, agencije za mikrofinanciranje, investicijske e, fondove koji imaju neke E, svoje e, uloge u e, pomaganju organizacijama poljoprivrednika. Evo, gospodine predsjedatelju, to je način na koji mi radimo na tome i to je bio i kraj moje izlaganja. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala na tome što ste poštivali vrijeme za govor koje vam je dodijeljeno. Zastupnici sad imaju riječ. Naš kolega Bajnan je prvi koji ima riječ se aihepiiri, jota nyt olemme käsitelleet. E, pitanje s kojim se ovdje bavimo, nakon što smo čuli e, prethodne stručnjake, a isto tako smo čuli stručnjake iz Agrikorda i IFADA, to je vrlo važna rasprava i zaista mi je žao što imamo samo četiri ljudi ovdje s kojima možemo raspravljati, a drugi se samo, drugi samo malo brbljaju. Agrikord posebno radi e, dobar posao. Ako pogledamo e, koja je uloga razvoja poljoprivrede i važnost te uloge, onda se moramo sjetiti da sve više ljudi koji kreću u velike gradove i velegradove da je to zapravo jedan od e, velikih problema za razvoj, jer ti velegradovi nisu dobri e, ni sa socijalnog stajališta, ni sa ekološkog stajališta, nego stvaraju velike probleme za razvoj. Zato treba razvijati i ruralna područja. I ja sam rekao da nije dovoljno da imamo poslove na poljoprivrednim gospodarstvima, nego da imamo i druge vrste poslova E, u ruralnim područjima. Imamo primjera iz industrializiranih zemalja, kako su se e, trgovačka društva osnovala e, u ruralnim područjima koje daju koji pružaju recimo neke usluge poljoprivrednicima kao popravak strojeva ili proizvodnja poljoprivrednih strojeva. Na taj način se proizvodnja poljoprivrednih strojeva može, može raditi na ruralnim područjima. To će stvarati radna mjesta. Naravno moramo imati zdravstvene službe i dobre ceste kako bi se to omogućilo, kako bi svi ti ljudi mogli živjeti na selu. I zato trebamo jedan holističan pristup razvoju ruralnih područja. Ne možemo samo uzeti u obzir poljoprivredu, nego i širu sliku. Želio bih čuti od predstavnika Agrikorda koje prilike vidite za e, zadruge e, u smislu e, stvaranja više zadruga u seoskim područjima jer imamo jako dobrih primjera toga. Dakle, postoje mnogi načini da podržimo male poljoprivrednike, a to bi moglo pomoći poboljšati njihove prihode. E, od predsjednika IFAD-a želio bih e, čuti vaše tri želje e, za odbor za razvoj i Europski parlament. Koje su stvari koje možemo učiniti kako bismo promicali ruralni razvoj, a posebno ruralni razvoj u zemljama u razvoju. Siguran sam da se slažete sa mnom kada kažem da moramo pokušati E, povećati poljoprivrednu proizvodnju u onim zemljama gdje se povećava potražnja za hranom zato da se većina hrane može e, proizvoditi e, upravo unutar te zemlje. Prvo morate svoje vlastite građane nahraniti, onda izvoziti hranu. Hvala, dječima, naš kolega Celer. Da, hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, hvala i vama na vašim izlaganjima, prije svega na vašem angažmanu poljoprivredna proizvodnja u zemljama u razvoju koju pokušavate poboljšati. Pitanje vezano uz osnivanje političkih organizacija, bilo bi moje pitanje kako možemo udružiti snage. Često imamo privatne vlasnike zemlje i taj problem da se oni ne udružuju rado, ali tamo gdje se to dogodilo, tamo su se vidjele određene koristi. Da dakle je osoba i dalje samo kao vlasnik svoje zemlje, ali kada dolazi do iduće razine, do e, utrživanja samih proizvoda do tržišta, onda su tu proizvođačke organizacije jako korisne. Jedno posebno pitanje koje imam. Poljoprivredna proizvodnja nije uvijek jednaka, ona ovisi o mnogim faktorima, vremenskim uvjetima, nevremenima, u klimi i tako dalje. Postoje razdoblja sa većom proizvodnjom i razdoblja sa, s manjom proizvodnjom. Te razlike se mogu ukloniti poput skladištenja, dakle kada dođe do dobrog razdoblja ne mora se odmah sva roba dati na tržište jer se tako onda suši cijena, već se dio može odvojiti i pohraniti. Čak u Njemačkoj smo do nedavno imali još takozvanu e, prehrambenu pričuvu gdje smo na neko vrijeme poljoprivredne proizvode pohranjivali kao sirovinu u obliku žitarice ili, žitarice ili nečeg drugog. I sad moje pitanje upućeno vama. Ne bismo li pomoću tih instrumenta pogotovo mogli raditi u državnom razvoju kako bismo tako te promjene u proizvodnji mogu izjednačiti kroz bolje skladištenje. Ono što sam imao prilike vidjeti tamo gdje to postoji, e, je bilo tako da su to bila dosta kratkoročna rješenja, jednostavno zato što mogućnosti skladištenja nisu bila orijentirana na dugoročno skladištenje, ali u međuvremenu postoje mogućnosti da se primjerice žitarice, druge poljoprivredne proizvode mogu, može pohranjivati tijekom primjerice tri godine, a da se ne izgube na kvaliteti i na taj način se mogu onda ukloniti te varijacije u proizvodnji. Merci. Je donne la parole à... Hvala. Riječ ima naš kolega Gorenc. Merci. Je voudrais avec euh, question. Hvala. Htio sam se nadvezati na pitanje koje je postavio gospodin Celer vezano uz skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Trebamo biti svjesni činjenice da zemlje s područja Sahela imaju politiku skladištenja koja ih je dovela do toga da su tijekom tri godine skladištili proizvode koje su proizveli. To je bilo prije kolonijalne ere. Dakle, imali su tu otpornost mnogo prije nego što smo mi uveli sam taj pojam. Danas više nema rezervi. Dakle, lokalno stanovništvo je bilo sposobno stvoriti takve rezerve, bilo je sposobno skladištiti proizvode, a sada kada mi pokušavamo uvesti te sustave, onda nam to ne uspjeva. Ne uspjevamo uvesti tu razinu sigurnosti. To je povezano s jednim drugim fenomenom. U tim zemljama ljudi napuštaju ruralna područja kako bi otišli živjeti u gradovima. Kod nas isto tako, ali kod nas iz drugih uzroka. Kod nas su poljoprivrednici prestali sa svojom aktivnošću i išli su naći posao, te su ih mogli naći u gradovima, a u Africi napuštaju sela zato što tamo nema ništa, nema ništa za jesti. I politika cijena koja se plaća u poljoprivrednicima je takva da poljoprivrednici sa svojim prihodima više sami sebe ne mogu prehraniti. Kako da razvijemo taj začarani krug? Kako da taj začarani krug pretvorimo u pozitivan krug? Koje je vaše stajalište? Koji je vaš prijedlog kako bi te države mogle prekinuti taj krug, kako bi poljoprivrednici više proizvodili? Na ovaj ili na onaj način moramo e, djelovati po pitanju cijene. Tržište ne uspijeva samo pokrenuti taj proces, a tržište je neophodno ako želimo uravnotežiti ponudu i potražnju. No već na samom ishodištu nam nešto nedostaje. Kako možemo konačno pokrenuti taj sistem? I također e, mislim da bi to trebao biti interni razvoj. Ne možemo izvana nametnuti razvoj, možemo razmijeniti naše iskustva. A kako bi ti ljudi uspjevali proizvoditi nešto po zanimljivim cijenama, onda oni koji ne žive od poljoprivrede, ali koji se moraju prehraniti, moraju isto moći priušiti te proizvode. Stoga ne bismo trebali zanemariti zbog čega su te države krenule putem industrializacije. Sve države koje su postigle određenu razinu blagostanja su morale proći kroz e, jednu fazu industrializacije. Dakle, kada se radi o sirovinama, o rudarskim resursima, tu imamo već određene sustave, još e, moramo poraditi na obuci, I mislim da bismo trebali to sve sagledati iz jednog kuta gledišta koji će, koji će biti dosljedniji, da ne gledamo fragmentirano na to. Hvala vam, dragi kolega. Nema više govornika među zastupnicima i stoga ćemo um, sada predati riječ našim slučnicima. Kao prvo, gospodinu Balvinu da odgovori na pitanjima i zatim gospodinu Kusmentu. Izvolite. Uh, thank you. Hvala, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Želio bih e, si uzeti e, luksuz i odgovoriti prvo na ova e, tri, ove tri želje finskog izaslanika. Prva želja bi bila nastaviti ono što radite u Europskoj uniji, a to je razina financiranja koje namjenjujete razvoju poljoprivrede i vodstvo koje pružate. Ne želim vas patronizirati ili biti samodovoljan jer moja agencija dobiva financijska sredstva od vas. Međutim, vaše vodstvo je važno i financiranje koje pružate, financiranje javnog sektora je zaista od ključne važnosti. Većina zemalja unutar Europske unije treba slijediti primjer Ujedinjenog kraljevstva što daje e, određeni iznos e, BDP-a tom sektoru i to je jako važan dio koji trebate nastaviti. E, s obzirom da Njemačka predsjeda sastanku G7 i govorit će o pitanju hrane i sigurnosti opskrbe, želim da se Europska unija poveže s tim i da zagovara prioritete koje će postaviti sigurno Njemačka tijekom e, predsjedanja e, G7, skupinom G7. Treća želja je nešto vezano za to. Kao što su bitni vaši, vaše vodstvo, financiranje i zagovaranje, toliko su važni privatni sektori i moramo početi prepoznavati da e, poljoprivreda nije kao e, zdravlje i e, obrazovanje koje su javni sektor, nego se radi o privatnom sektoru. Mali poljoprivrednici udruženi u zadruge, rade u Zambiji, u Sri Lanki, oni su isti ljudi koji rade iste stvari. Mnogo smo razgovarali o velikim investicijama u u poljoprivredu. To je jedno pitanje i izazov na kojem radi to. Međutim, treba učiniti mnogo više kako bismo privatni sektor uključili u jednadžbu e, razvoja poljoprivrede i e, smanjiti rizike koje oni vide e, kad se radi o ulaganju u poljoprivredu. Ne radi se o međunarodnom ulaganju, nego o domaćem ulaganju Europska unija i njezina izaslanstva na e, rezine zemalja mogu i odigrati svoju ulogu, razumjeti koje su e, prepreke investicijama na razini zemlje i rješavati ih. I još jedna stvar koju bih želio, a to je rekao e, moj kolega iz FAO-a, to je koherentnost politika, a to je u stvari izazov na razini pojedine zemlje. Ne znam kako ćemo rješavati te koherentnost politika između Ministarstva financija, e, između Ministarstva trgovine koji govori na o, o postavljanju cijenu izvozama E, ministra kulture i ministra za razvoj. Dakle, mora postojati dosljednost između ta četiri područja. A isto tako i Evropska unija i njezina izaslanstva i financiranje moraju rješavati ta pitanja. Kao što shvaćam, vi zastupate e, parlament. Zamislite vaše birače u Zambiji kada 70% njih stanuje u ruralnim područjima. Možemo postaviti pitanje zašto zambijski parlament nije e, glasovao za više potpore e, poljoprivredi. Parlamentarci do, pa, e, prema parlamentarcima mogli biste se obratiti jedni drugima. A tu odgovaram i na pitanje gospodina Zelera i gospodina Görensa. Ovakvi postepeni e, pristupi rješavanju e, e, spremanja žitarica u jednoj zemlji ili drugoj, to su kratkoročna rješenja, to je paljativna skrb. Moramo cijeniti hranu i ruralnu situaciju, ne sustav proizvodnje hrane. Jer ljudi koji žive u ruralnim područjima ovdje u Europi, u Africi, u Aziji, ne, e, ne uzgajaju samo hranu, oni rade i druge stvari. Oni e, rade u drvodjelstvu, u elektronici, oni traže neke prihode. Moramo pogledati holistički e, pristup ruralnom životu kada bi, ako želimo razvijati život u ruralnim područjima. Omogućit ću mom kolegi da nastavim. Hvala. Kao prvo što se tiče pitanja zadruga, što je Stefan Dodnem e, spomenuo, vidim da postoji e, veliki porast e, u inicijativama vezana za zadruge u posljednje dvije, tri godine. Zaista postoji rastući interes i rastućni povrat na lokalnoj razini da se osnuju zadruge za aktivnosti. Dakle, ona stara priča od prije deset godina da zadruge u zemljama u razvoju e, su e, kontrolirane od strane države, mislimo da je ta priča gotova. Sad postoji jedan e, veći razvoj i mi vidimo da zaista postoji prava strategija koju slijede proizvođači. Ako se bavimo pitanjima e, tržišta, e, pitanjima e, ugovora, ugovaranja, nekad kada se radi o preradi i dodanoj vrijednosti, ali to je nova era koja sada dolazi i u stvari takve zadruge su upravo u modi. Imamo puno planova, poslovnih planova razvoja, razmjena između raznih zadruga i e, nekad razmjena između vrlo velikih europskih zadruga i malih zadruga gdje e, trebamo braniti manje e, od onih koji su vrlo poslovni i organizirani u velike korporacije. Ono što je gospodin Cele rekao vezano za spremanje hrane, to se stalno vraća u prijedlozima organizacija poljoprivrednika. Interes korištenja, e, skladištenja i strategija skladištenja je dobro iz, više razloga. Ne samo zato što možemo čuvati proizvode dok ne dođe do boljeg e, situacije na tržištu, nego isto tako e, tražeći mogućnosti za dodavanje vrijednosti. Dakle, skladištenje je vezano za prerađivanje, za e, prijevoz. Postoje razne strategije vezane za upravo to skladištenje hrane i to često nije na nacionalnoj razini to je na razini regije lokalnoj razini to su sve takve lokalne strategije Postoje naravno razlike između europskih zemalja vezane za takve strategije, vezane za upravljanje tim zalihama i mogućnostima prerade. Taj razvoj urbanih tržišta postoje nove mogućnosti e, dodavanja vrijednosti proizvodima koji pronalaze tržište u urbanim područjima. Posljednji primjer koji imamo četiri i pet e, e, primjera organizacija poljoprivrednika koje prerađuju krumpir u čipse i ima mnogo takvih prilika u zemljama u razvoju. Pitanje gospodina Gorenca je za mene najteže pitanje što mi konstatiramo? Pa zapravo imamo tu stvarnost koju ste opisali i imamo dojam da mi imamo ono što nedostaje podrškim organizacijama. oni mogu samo zatrpati rupe i ići slučaj po slučaj tamo gdje tržište ne rade ili su izazovi tržišta preveliki i kada to nadilazi kapacitete proizvođačkih organizacija, njihove sposobnost kontrola, imamo i slabosti vlada, slabosti općenito tih politika. Stav koji mi zauzimamo je kao prvo da zaštitimo profesionalne proizvođačke organizacije Europske unije, da zaštitimo njihovo pravo postojanja, njihovo pravo djelovanja, tih potrošnjih organizacija, to je već dosta. A zatim, kao drugo, uzvrši obzir inicijative koje poduzimaju da pokušavamo biti što praktičniji mogući i učiniti da ako se radi tako da se radi od slučaja do slučaja kao što je Brian rekao da iako se zapravo ponašamo kao vatrogasci na godinu ili dvije godine da ipak budemo svjesni toga da će se to promijeniti, da to neće biti zauvijek tako. Komercijalizacija riže na jednu godinu, na dvije godine, na degulirano tržište, na primjer, ili da se zaštiti tržište od uvoza luka ili sjemena luka ili nečeg sličnog. To je od iznimne važnosti. U svim aktivnostima koje mi podržavamo imamo taj dojam da nismo na dostatnoj razini zadatka kako bismo se stvarno borili protiv tih velikih izazova. Politika je važnija od toga, trgovačka politika, izvozna politika, poljoprivredna politika i tako dalje. Stoga je ovo za mene najteže pitanje za odgovoriti. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam. Želim u ime svih eh, hvaliti gospodinu Balvinu i gospodinu Kusmanu na vašim izlaganjima, na odgovorima koji ste dali na pitanja zastupnika. Hvala vam lijepa. Dragi kolege, došli smo do kraja našeg dnevnog reda, nakon dva dana sastanka. Imam dva priopćenja za vas. Naš je odbor već odlučio da ćemo izraditi izvršenu vlastnu inicijativu o temi sigurnosti opskrbe hrabe u Afriki u suradnji sa privatnim sektorom. To je prvo priopćenje, Drugo priopćenje. naš će odbor organizirati jednu radionicu vezanu uz pravo osnivanja poduzeća u okviru svjetske izložbe u Milanu u listopadu 2015. godine. To su dva priopćenja koje sam imao za vas. Dolazimo do točke broj 19. Nema pitanja. Podrazno. Nema ništa. 21. točka sljedeće sjednice našeg odbora održat će se 1. lipnja 2015. godine od 15 do 16.30 i zatim isto tako još jednom u lipnju od 15 do 18.30. Sada mogu zaključiti sastanak. Zahvaljujem vam na vašem sudjelovanju, dragi kolege, dragi prijatelji. I želim vam ugodan ostatak popodneva, te zahvaljujem i usmenim prevoditeljima koji su s nama od jučer. Hvala vam.